Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Hvala što ste danas došli na sastanak. Teško je u Briselu, ali soba je puna i spremni smo na glasanje. Imamo danas dva glasanja. Počinjemo sa izvjestiteljem gospodin Žulon jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji, sedmo izvješće Europske komisije. Gospodine Žulon, želite li nešto reći prije nego što krenemo s glasovanjem? Ne? Hvala. Neću vas podsjećati na cijelu priču o izvješću i kako je važno. Idemo odmah na glasanje. Počinjemo s amandmanom jedan. Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaća se. Amandman 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 i 4, identični, tko je za, tko je protiv, suzdržani, e, usvaja se. Amandman 4, oprostite, amandman 5, Otpada. Hvala. Sada amandman šest. Dakle, amandman pet otpada, ali imamo usmeni amandman. Ima li netko protiv usmenog amandmana? Nema. Dakle, usmeni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. usvase. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. usvase. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Sada prelazimo na zapošljavanje A. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usva se. Želite provjeriti? Da, provjerit ćemo elektronski. Dakle, employment A, amandman. Otvoram glasanje. Tajno glasanje nam ne treba. Mislim da ne. U redu, počnemo ponovno. Otvaram glasanje. Je li u redu? U redu. Zatvoram glasanje. I usvaja se. Za, u redu. Dakle, 13 za i 7 protiv. Sada prelazimo na kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Implement je. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvasa. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 118, usmeni amandman. Ima li netko protiv usmenog amandmana? Nema. Glasamo za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usva se. Amandman 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. E, amandman 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 333 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo, dakle, amandman 333, otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Usvaja se. E, Employment 25, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 29, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 201, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Ista situacija. Hoćete li provjeriti? Dobro. Amandman 201. Otvaram elektronsko glasanje. Zatvaram glasanje. I odbija se. Hvala. Sada kult 2, amandman. Ne. Samo zadnja rečenica kult 2. Glasujemo. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kult 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Kompromis 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 34. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 35. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 36. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 37. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 280 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hoćete provjeriti? Provjeravamo amandman 280. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I sve se. Da, vrlo je mala razlika bila. Kompromis 38, tko je za, protiv, suzdržani, sve se. Kompromis 39, tko je za, protiv, suzdržani, sve se. Kompromis 40, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis 42, tko je za, protiv, suzdržani, Usvase. se. Kompromis 41, za, protiv, suzdržani, Usvase. se. Kompromis 43, za, protiv, suzdržani, U se. Amandman 308, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 309, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 310, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 311, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 312 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 44, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 314, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 45, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 332, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo amandman 332, otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromis 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvase. se. Kompromis 48. Za? Protiv? Suzdržani? Usvase. se. Kompromis 49. Za? Protiv? Suzdržani? Usvase. se. Kompromis 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 354. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 355. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na završno glasanje elektronsko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I izvješće se usvaja. Čestitke gospodine Žulo. I hvala lijepa svima vama. Nastavljamo sada sa sljedećim glasanjem za danas. izvješće na vlastitu inicijativu, kohezijska politika i tematski cilj, promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža. Izvjestitelj je Andrej Novakov, želite li nešto reći? Gospodin Novakov ne, hvala. Idemo odmah na glasanje. Počinjemo sa amandmanom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne. Ne, oprostite, možemo li ponoviti Tran J za, protiv, suzdržani, odbija se, oprostite. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Želite provjeriti? Provjeravamo amandman 27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Hvala. Kompromis šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman četrdeset Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman jedan. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četrdeset dva. Želite provjeriti Četrdeset jedan. Provjeravamo elektronski, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje i odbija se. Amandman 42, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 7, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. 72. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 90. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možete li molim vas glasati? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 108. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 113. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tran 10. Tko je za? protiv, tran 10, tko je za, tko je protiv, suzdržani, mislim da je ista situacija kao i za prethodni i usvaja se. Hoćete provjeriti? Provjeravamo tran 10 elektronski, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje i usvaja se. Amandman 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Hoćete provjeriti 122. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. tri otpada, zato što je odbijen Amandman 124. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeriti? 130. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje i usva se. Hvala. Tran 2. Prijedlog. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Tran 3. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Tran 4. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Tran 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na završno glasanje, elektronski otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I izvješće se usvaja. Čestitke, gospodine Novakov. Hvala lijepa na ovom dobro organiziranom, glasanju danas. Thank Hvala lijepa. Sada nastavljamo e, s našim dnevnim redom. Dati ću riječ e, e, na predsjedat će gospodin Omarže neko vrijeme. Nastavljamo radom. Molim vas, e, prekinite brbljanje. Sada dolazimo do prijedloga za promjena e, za povećanje podrške za strukturalne reforme ta prijedlog e, želi promijeniti e, članak 11 e, dodajući ciljeve pripremu za pristupanje eurozoni za one države članice koje to žele. Žele se podržati e, sve pripreme za jačanje financijskog sustava kako bi se pristupilo europodručju. Predlaže se da se e, ovaj e, proračun poveća na 222 milijuna eura kako bi se E, i e, ukupna podrška bi se tako popela na 300 milijuna eura. Dati ću sada riječ e, gospođi Ruži Tomašić, a zatim izvjestiteljima u sjeni. gospođa Tomašić ima riječ, izvolite. Davajući, od uvođenja SRSP-a 2017. 16 država članica izrazilo je namjeru korištenja njegovih sredstava dok je dodijeljeni proračun iznosio twenty two milijuna eura u dvjesto sedamdeset jedan zahtjevu zatraženo je više od osamdeset milijuna eura komisija je za. two thousand predložila proračun u iznosu od thirty milijuna eura međutim twenty države članice podnijele su 444 hundred zahtjeva i zatražile više od one milijuna eura potporu u okviru programa pruža komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su mnoge države članice, uključujući i Republiku Hrvatsku, zatražile potporu u okviru programa, te da zahtjevi za potporu obuhvaćaju sva područja politike u kojima se nudi potpora, a to su primjerice upravljanje i javna uprava, upravljanje prihodima, upravljanje javnim financijama, rast i poslovno okruženje, tržište rada, obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge, te financijski sektor i pristup financiranju. Smatram da bi ovaj instrument za provedbu reformi mogao biti važno sredstvo kojim bi se državama članicama koje ne pokazuju dobre rezultate u primjeni raspoloživih sredstava iz strukturnih fondova pomoglo da na socijalno održiv način bolje koriste ta sredstva i smanje gospodarske nejednakosti. Od ključne važnosti da države članice osiguraju primjenu načela partnerstva i pravu uključenost socijalnih partnera i organiziranog civilnog društva prilikom odlučivanja o tome kakvu strategiju strukturnih reformi žele promicati kao i tijekom postupka praćenja u okviru europskog semestra. Kako bi se osigurala istinska primjena tog načela u svim državama članicama, isto tako smatram da se povećanje financijske omotnice programa potpore strukturnim reformama mora izvršiti bez ugrožavanja proračuna drugih jednako važnih fondova s obzirom na to da države članice već imaju vlastite inicijative za reforme, preporučujem da se SRSP usmjeri na mjere kojima će se na najbolji mogući način podržati preporuke za pojedine države. Zalažem se za strukturne reforme usmjerene na socijalni i gospodarski razvoj, veći broj boljih radnih mjesta, konkurentnost proizvodnih i uslužnih djelatnosti te nadmetanje unutar tih sektora administrativnu i institucionalnu kvalitetu, dobre i učinkovite javne usluge kao i održivost okoliša. Takve bi reforme trebale biti prilagođene pojedinačnim državama i usklađene s nacionalnim programima reformi te imati demokratsku potporu uz izbjegavanje univerzalnog pristupa za sve države članice. Treba podsjetiti na to da države članice mogu same financirati reforme, pa poticaji Europske komisije iz proračuna SRSP-a ne bi trebali podrazumijevati da se države oslanjaju samo na financijska sredstva EU-a. And let me just finish in English, please. As the rapporteur for this regulation in the European Parliament, My aim is to find the right balance. Moj cilj je da nažem e, e, ravnotežu između programa i e, da se the crucial base for the better absorption of Treba privući buduće investicije E, politika Europske unije nije samo da troši novac, već da stvori dodanu vrijednost i e, promiče e, rast. Moramo biti svjesni da živimo u izazovnim vremenima. Globalizacija, nezaposlenost, pa se mnoge države članice bore s neznanjem i pomanjkanjem tehničkog know one se moraju natjecati s razvijenim državama članicama. Moramo početi razmišljati na holistički način i moramo uzeti više u obzir postojeće e, situacije. Hvala. Hvala lijepa gospođo Tomošić. Podsjećam da e, Ekon i odbor za proračun e, su također zadužene za ovaj izvještaj. Dajem sada riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Maletić ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I ja bih htjela na, istaći kao i gospođa Tomašić da program za strukturne e, reforme je vrlo važan to bi promicalo konvergenciju, smanjilo nejednakosti, povećalo administrativne kapacitete, stvorilo okoliš za ulaganja i poslovni svijet, povećalo bi e, kapacitete upravljanja i javne uprave i smanjilo e, razlike među državama e, članicama, a to je i cilj kohezijske politike ako želimo da imamo e, uspješne ekonomske politike, ne možemo se osloniti samo na ulaganja. Moramo imati odgovornu fiskalnu politiku strukturne reforme, a to je glavna poruka e, E, procesa europskog semestra. A sada je pitanje kako zaista povezati sve te potrebe sa kohezijskom politikom i kako povezati kohezijsku politiku i e, sa e, programom podrške za strukturne reforme. Ne, ne želimo ugroziti kohezijsku politiku, ali trebamo sinergije i to trebamo povezati na dobar način i onda zajedno djelovati kako bismo e, e, poduprli sve naše ciljeve unutar kohezijske politike. Ne možemo imati uspješnu kohezijsku politiku u ulaganjima koje e, financiraju iz kohezijske politike, a nisu, nemaju jaku podršku strukturnih reformi. I samo na taj način možemo uspjeti u poticanju rasta e, dugoročno gledalo e, ne samo održiv rast, već rast koji trebamo. Sada imamo projekcije za cijelu Europsku uniju e, na, razinama od 1 do 2%, što nije dovoljno za rast, za zapošljavanje mladih ljudi, za iskorištavanje njihovih talenata Stoga trebamo više, pa ovaj povećani e, program za e, podršku strukturnih reformi je vrlo potreban. Moramo razmišljati i o vezama. Kad e, gledamo na vezu između europskog semestra i kohezijske politike, imamo nekoliko problema koji su povezani s vremenskim okvirom. Kad gledamo na godišnji rast imamo jednu godinu, a onda imamo preporuke po zemljama za godinu dana. A onda imamo neke programe koji e, su planirani za tri godine. A programi partnerstva imaju vremenski okvir od, na primjer, sedam godina tehnička pomoć u kohezijskoj politici koja je e, posvećena strukturnim reformama i administrativnim e, reformama, onda smo si postavili planove za sedam godina. E, ti su programi napravljeni u 2014. pa idu do 20. ili čak i do 23 a u ovim programima imamo mogućnost fleksibilnosti, to jest mijenjanja svake godine, prilagodbe e, su moguće svake godine. Na, Stoga unutar kohezijske politike e, i naših operativnih programa trebamo više fleksibilnosti. Moramo državama članicama dati više fleksibilnosti korištenja operativnih programa i operativnih programa za tehničku pomoć kako bi e, bolje to povezale s našim naporima unutar e, To povećanje je također potrebno E, kao što je rekla kolegica Tomašić, jer smo vidjeli da za vrijeme tog perioda 2017. E, i 2018. 24 e, zemalja su imale više od 400 ideja za ulazak u taj program E, zahtjevi su premašili postojeća sredstva, a ovo povećenje od 80 milijuna čak nije ni dovoljno, jer naravno zemlje trebaju mnogo više. To će e, zasigurno, e, to neće biti dovoljno. Pa moramo bolje povezati sve to sa postojećim mogućnostima u kohezijskoj politici, a to je tehnička pomoć moramo vidjeti kako to onda iskoristiti zajedno. Istovremeno moramo također vidjeti kako se fokusirati, te reforme fokusirati na ono što zaista trebamo za kohezijsku politiku i bolje rezultate u kohezijske pomoći. I moramo također razmišljati o tome E, kako skupiti političku hrabrost i volju za primjenu kako bismo dobili stvarne rezultate e, sp e, a Stoga ne možemo imati sporazum samo na nivou vlada, centralnih vlada, već i na nivou lokalnih zajednica, neprofitnih organizacija, organizacija mladih. Trebamo drugim riječima socijalni konsensus ako želimo postići rezultate sa strukturnim reformama. E, inače ćemo samo davati novac, a nećemo imati pravu provedbu i niti rezultate. Pa ćemo se opet pitati e, da li e, SRSP je zaista e, primjeren i da li on dobro funkcionira. Hvala lijepa Ivana. za e, socijaliste. Hvala lijepa predsjedniče, biti ću kratka. Mislim da ne smijemo previše upasti u prijedlog komisije. E, program SRSP mora podržati države članice sa tehničkom ekspertizmom i u programima e, reformi e, koje su, moraju biti bliski kohezijskoj politici. E, program je vrlo uspješan. Novac je potrošen na tehničku pomoć. Komisija kaže da trebamo imati fleksibilnost. Ako je to moguće, onda to zaista podržavam ali moramo imati iste uvjete kao u prvom prijedlogu, da je to blisko kohezijskoj politici i da odgovara potrebama zemalja članica. Ali to treba naglasiti i tu imam sumnji. Ne, ne smijemo i E, imati e, sumnje da, da, e, novac dolazi iz fonda za koheziju, kohezijskog fonda. Ako je to slučaj, ako je tako, onda ću poduprijeti prijedlog komisije. To jest, ako novac ne ide iz kohezijskog fonda. Hvala lijepa vrlo kratko uključiti podržavajući naravno ovaj izvještaj kojega je pripremila gospođa Tomašić i priključujući se razmišljanjima koje su iznijele gospođa Maletić i gospođa krela da ne ulazimo u njihovu argumentaciju jer mislim da to nije potrebno. Ja bih samo htio još naglasiti jedan detalj koji je ovdje posebno za mene zanimljiv i čini mi se da, je, da, da ga neovisno o tome što ima možda malo veze sa kohezijskom politikom ali mislim da ga treba naglasiti, a to je pitanje uvođenja eura, odnosno održivost uvođenja eura u onim zemljama gdje eh, euro još nije uveden. Mislim da, da razmišljanja komisije su u tom kontekstu pozitivna i da mislim da eh, upravo je važno i taj, taj moment naglasiti jer eh, robustnost ekonomija koje će uvoditi euro E, sigurno nije onako jaka kao što je robustnost ekonomija nekih drugih zemalja koje već godinama imaju euro i mislim da taj element e, kojega se u ovom izvještaju prepoznaje i u prijedlogu komisije mislim da treba naglasiti jer e, smo svi svjesni činjenice da će ipak biti i velikih rizika u onim državama koje danas nemaju euro i da još uvijek nije do kraja jasno mada sam ja zagovarač toga da E, e, euro postane u svim državama članicama Europske unije e, dakle novac koji, se koristi htio bih naglasiti da sam svjestan i činjenice da će to moguće izazvati i neke probleme tako da ovaj, ovaj prijedlog komisije doživljavam upravo vrlo konstruktivno. Hvala lijepa. Zeleni nisu prisutni, njihov izvjestitelj, gospodin Rok, možda možemo nešto reći. E, moja kolegica nije ovdje, ali me je zamolila da vam e, prenesem njezine razmišljanja. Mislim da je prijedlog dobar ali je važno e, kako će on biti primijenjen prema ciframa koje su nam predstavljene e, otprilike jedna četvrtina e, prijedloga nije bila uzeta u obzir. Koji se, koja se načela primjenjuju pri izboru prijedloga? Ne smijemo narušiti tržišno natjecanje. Kohezijske razlike, kao što znamo, su ogromne. Neke države članice mm, mogu same podupirati svoje reforme, a druge ne. Kad govorimo o promjenama, mislim da tehnička pomoć ne smije biti dodjeljavana prema zahtjevima, eh, već eh, tu moramo imati određene prioritete. Moramo imati na umu rodnu jednakost. I tako dalje. Također smatram da bismo mogli e, dodati e, klimatske promjene i suzbijanje e, klimatskih promjena u tome. Tehnička pomoć se ne smije namjenjivati samo industriji on, e, niti se centralizirati, ona mora stići do regija. Kad govorimo o državama članicama koje će uvesti euro, e, od kada je Litva e, uvela eura prije nekoliko godina, znamo da je važno da tehnička pomoć stigne do lokalnih tijela kako bi primijenile određene mjere koje su potrebne za pripremanje stanovništva u, toj promjeni mm, u prelasku na euro. Također smatram da moramo uzeti u obzir e, kohezijske elemente i probleme. Ako, se, neke zemlje pripremaju za uvođenje eura, moraju biti u dobroj e, ekonomskoj situaciji. E, pitam komisiju hoće li ovaj program e, biti predložen državama članicama za korištenje ili će to biti i instrument e, da li će tome i države članice morati doprinositi putem kohezijskih fondova E, za ljevicu bih htio reći da od početka kad je e, povjerenik Dombrovski došao u naš odbor, e, mi smo bili smo se protivili da bi se uvijek morali oslanjati i na regionalne fondove. za, za nas je ta veza sa kohezijskom politikom očita. E, žalimo e, zbog ovog narušavanja kohezijske politike i postavljanja novih ciljeva e, kao i narušavanje europskog semestra. Mislimo da to nije dobra metoda. Mislimo da bez sumnje imamo skrivenih ciljeva ciljeva koji nisu predstavljeni, ali koji su nama jasni. Danas nekima odgovara da javna politika bude e, ukorijenjena na načelima rentabilnosti. Mi e, podupiremo e, elemente koji će e, povećati administrativne kapacitete, naročito kapacitete osoblja u državama članicama. E, imam jedno pitanje za komisiju, a to je pitanje regije Majot. Regija je postala najudaljenija regija u 2014. godine. To je mlada regija koja zaista treba danas podršku komisije. E, htio bih znati da li u okviru ove reforme e, da li je moguće da regija Majota ako to Francuska zatraži, da E, dobije e, podršku e, komisije. Za EFDD gospodin Damato ima riječ. Gospođa Damato. Zahvaljujem. Znači, kao što se sjećate, prošle godine pokret pet zvijezda se e, protivio tome kako na odboru, tako i na plenarnoj da se uspostavi taj program e, potpore strukturnim reformama. Sada se zapravo vraćamo e, u samu srž tog prijedloga. Znači, to je 2015. godina. Sve ono što je napisano u obrazloženju ovog konteksta je stvaranje jednog institucionalnog okvira koji bi trebao biti zdrav i dobro funkcioniranje ekonomije je nešto od temeljne važnosti za povećanje konkurentnosti, povećanje investicija te stvaranje novih radnih mjesta i također podizanje životnog standarda. Na taj način želimo stvoriti održivi rast u svim državama članicama. Ja bih također nadodala i koncept kvalitete života. Ali ovdje se moramo svi složiti i budući da se poprilično slažemo oko toga da je jedan od glavnih uzroka tog slabog apsorbiranja fondova i strukturnih fondova je zapravo nemogućnost administrativnih kapaciteta država članica, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini. I zato moramo shvatiti da kada govorimo o strukturnim reformama, ako uzmemo u obzir definiciju, smatramo one reforme koje su vezane i uz tržište rada, odnosno i uz socijalnu skrb. Vezane su i uz liberalizaciju privatizaciju te privatizaciju usluga, a da ne govorimo sada o području obrazovanja i osposobljavanja. Također postoje još neke mjere oko kojih se slažemo, a to je pojednostavljenje e, zakonodavstva po pitanju javnih natječanja ili borba protiv e, e, sive ekonomije i pranja novca. Znači, kada govorimo o samim prilikama e, koje nam pružaju te reforme, mi se pitamo zašto financirati takav program, a da na taj način uzimamo resurse iz strukturnih fondova. Danas e, sa novim prijedlogom možemo doći do 300 milijuna eura. Dakle, 222 milijuna e, znači ćemo preuzeti iz onog tehničke potpore, a drugi dio iz one, znači, onog prostora za manevar vezan uz 80 milijuna koje ste sada napomenuli. Dakle, to je zapravo suprotno politici koju ste ovdje najavljivali. Ako razumijemo to kao nekakav pilot projekt, kao što ste ga vi najavljivali, onda on se ne bi trebao ponavljati. A e, mi se zapravo smo od, u 12. mjesecu 2017. godine opet dobili paket za gospodarsku i monetarnu umi, uniju koji se sastoje od dva prijedloga. Dakle, u jednoj je odbor regiji e, nadležan, ali samo se pokušava namijeniti resurse iz e, tog fonda za strukturu strukturne reforme, ali s druge strane želimo doseći razinu od 21 milijarde kao što je bilo već predloženo u ranijem prijedlogu. Dakle, ne smijemo griješiti. E, činjenica je da nakon godine dana što smo usvojili program za prošlu godinu i koji je usvojen velikom većinom u ovom odboru, mi se moramo Znači, podsjetiti da su samo Ljevica, Zeleni i EFDD rekli da je to samo još jedan način za oslabljivanje kohezijske politike na razini kako resursa, ali tako i načela. Evo, sada ću postaviti za zaključno jedno pitanje komisiji. Imate li procjenu učinka ovih novaca koji su već potrošeni, a da ne govorimo o svim onim zahtjevima koje su postavile države članice za korištenje tih novaca? Dakle, kakve rezultate je to zaista imalo i imate li možda pruža nekakvu perspektivu za budućnost kroz procjenu učinka koju ste napravili. Hvala. Tu. Hvala Roza D'Amato. A sada dajem riječ komisiji. O, imat ćemo još jedan krug. E, gospodin Vičenca Dakaru ima riječ. Ako je ovdje. Evo, ovdje je. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedatelju. Odgovorit ću na vaša pitanja. Prvo, pitanje vezano za financiranje ovog povećanja koje je predložila komisija u kontekstu novog prijedloga za izmjenu programa SRSP. Mi kao komisija imamo dužnost prije nego što predložimo neki instrument, da pregledamo sve mogućnosti e, provedbe u istom proračunu. Dakle, dodajemo 1b i 2. Kao što su rekle kolege iz odbora za proračun, iz glavne uprave za proračun, prije nego što to je prijedlog podnešen, nema mogućnosti ponovne primjere u tim marginama, jer ne postoje margine pod 1b, to je proračun za kohezijsku politiku za tehničku pomoć, a naslov 2 je po svojoj prirodi drugačiji, margine tamo dostupne su samo za plaćanja poljoprivrednicima. Dakle, priroda samog troška je u potpunosti drugačija od prirode troška koji bi bio pod SRSP-om, a to je tehnička podrška državama članicama za strukturne reforme. Dakle, to su dva naslova u proračunu gdje moramo razmotriti mogućnost e, ponovne primjene, jer ako bismo razmotrili primjenu za druge E, linije proračuna, to bi podrazumijevalo reviziju VFO-a, ne želimo ići u tom smjeru. Dakle, kao posljedica toga razmotrili smo Dakle, budući da nema mogućnosti za ponovnu primjenu, e, razmotrili smo uvodnu izjavu 17 izvornog prijedloga u kojoj stoji formalna obveza na političkoj razini zakonodavaca, dakle vijeća i parlamenta, da se ne koriste ponovno e, sredstva iz kohezijske politike za programe kao što je SRSP. Dakle, tu imamo mogućnost korištenja specijalnih instrumenta pod VFO-om. Jedan od njih je instrument e, za fleksibilnost. Tu postoji dostupne, dostupna margina i s pravne točke gledišta možemo pogledati da li uvjeti članka 11 e, urede o FO su ispunjeni. I da li tu imamo pročitat ću vam Dakle, jasno identificiran trošak. Taj jasno identificiran trošak je naša procjena povećanih potreba pod SRSP-om, a to su troškovi e, za podršku strukturnim reformama u državama članicama. I mislimo da je taj uvjet ispunjen i zbog toga smo predložili u našim namjerama da koristimo fleksibilnost, e, fondove iz fleksibilnosti. Dakle, također je preporuka da se izbjegne koristiti e, sredstva iz kohezijske politike za tehničku pomoć. Što se tiče drugih pitanja, ovdje prijedlog ne mijenja ništa u usporedbi s izvornim prijedlogom. Dakle, prijedlog za izmjene ne mijenja ništa što je vezano za kriterije selekcije zahtjeva država članica, one ostaju iste kao i u izvornom prijedlogu. To je povezano sa hitnošću zahtjeva država članica i sa izazovima koje su uočeni u državama članicama. Također uzima se u obzir kapacitet da se apsorbira ta pomoć koja bi se dala pod SRSP-om. Dakle, tu mogu uvjeriti zastupnike da se ništa ne mogu, neće promijeniti, dakle, ovaj prijedlog se ne dodiruje tog načela, a što se tiče prioritizacije tehničke podrške, to je također spomenuto, dakle, čuo sam da bi ovo trebalo biti više ciljano na određene inicijative kao što je na primjer jednakost spolova klimatske promjene. Pa sam program SRSP je program od prema gore, dakle prioritizacija ove potpore strukturnim reformama određuje se time što zapravo žele države članice u svom zahtjevu u komisiji i onda mi biramo zahtjev vezano e, na temelju kriterija koje sam spomenuo prije i također su faktori mogući učinak projekata koji će proizaći iz tog zahtjeva, a ne može se isključiti da dakle zahtjevi država članica vezani za klimatske promjene su također u središtu mnogih e, ekoloških inicijativa, što se tiče jednakosti spolova, to također nije isključeno, ali postoje drugi instrumenti u komisiji i u Uniji i u raznim programima koji se bave takvim inicijativama i koji su bolji instrumenti prilagođeni za to od naših. Naravno, ovaj program je komplementaran drugima, ne želimo ništa e, duplicirati i želimo osigurati da resursi Unije i naših poreznih obveznika budu iskorišteni što bolje. Što se tiče mogućnosti podrške državama članicama sa ili bez sufinanciranja, postoji jasan odgovor. Ovaj program ne zahtjeva nikakvo sufinanciranje od država članica i to je bilo tako od početka i ne mijenja se ovim prijedlogom. Postavljena su još neka pitanja vezana za poveznicu sa semestrom. Naravno, ovo je jedan od tri moguća zahtjeva država članica komisiji za aktivaciju SRSP-a. Dakle, jedna je vlastite reforme država članica koje odgovaraju nacionalnim prioritetima, oni moraju biti u skladu s prioritetima Unije, naravno jer inače postoji neslaganje među raznim inicijativama, ali također želimo potaknuti mogućnost e, država članica da dobiju podršku pri provedbi e, inicijativa za gospodarsko upravljanje, jer i to je način da države članice postignu dobro i razborito ekonomsko upravljanje na vlastitom području, a to je naravno važno kako bi se postiglo bolje upravljanje i time bi se naravno stvorili bolji uvjeti za apsorpciju fondova i sredstava Unije. Dakle, u poveznicu ne smijemo podcijeniti. Također, kad govorimo i o semestru, postavljeno je još pitanje o procjeni učinka, aktivnosti koje je komisija već poduzela. Kao što su neki već zamijetili, ovaj program je dosta nov. Usvojen je tek sredinom svibnja prošle godine i prema odredbama iste uredbe procjena na sredini razdoblja će se provesti do lipnja 2019. i to ne znači da prije prijedloga nismo izveli nikakve, provali nikakve procjene, ali to su bile procjene od nismo proveli e, procjene od trećih e, strana jer je za to pre rano, već smo mi sami napravili procjenu vlastitih inicijativa i mogu vam reći da primjeri koje smo spomenuli prije na raspravama u ovom parlamentu dosta toga govore, dakle postoji dodatna vrijednost e, koja se postiže ovim programima. I prije svega to, vidimo iz činjenice da je ovaj program prijateljski orijentiran prema državama članicama i e, upravama, dakle nema velikog administrativnog opterećenja, nema sufinanciranja, postoji mogućnost da se time pokrenu projekti koji su također pod strukturalnim fondovima. Postoji i mogućnost razvoja najboljih praksi i razmjene najboljih praksi između država članica i to je važno za razvoj povjerenja, jačanje povjerenja među državama članicama. Postoje inicijative koje su i prekogranične dakle sežu izvan granica jedne države članica, članice, pogotovo na Baltiku, e, su projekti koji pokrivaju cijelo baltičko područje. I ti projekti su važni ne samo za jednu državu članicu, već za više njih. I također postoji mogućnost da se uključe i regije Postavljeno je pitanje vezano za Majot, pa da, to je jedan poseban slučaj. Kao što sam rekao, možda postoje bolji instrumenti koji su bolje prilagođeni za baš tu regiju, kao na primjer strukturni fondovi. Ali, općenito govoreći, što se tiče mogućnosti da regije imaju neku dobrobit od ovoga, postoji naravno mogućnosti za to, to se već i događa, čak i prije nego što smo imali SRSP, na primjer u Grčkoj, pogotovo u ekološkom sektoru, su postojali projekti koji su se e, odvijali na regionalnoj razini koji su primili tehničku pomoć, što je kasnije postalo naravno tehnička pomoć pod SRSP-om. Jedini nedostatak tiče se administrativne učinkovitosti. Komisiji je lakše da razgovara samo s jednim sugovornikom iz država članica. To bi pomoglo, pomoglo u analizi situacije. Dakle, primarna odgovornost države članice je da odluči koji su joj prioriteti i ako regionalni prioriteti postanu prioriteti te države članice, naravno mi ćemo pružiti svoju pomoć. I mislim da sam time pokrio sva pitanja, ako ima još pitanja rado ću odgovoriti. Hvala. Hvala. Zaista ste pokrili sva pitanja koja su postavljena i e, zahvaljujem vam na preciznim odgovorima e, na argumentiranim odgovorima. Evo, dajem riječ izvjestiteljici, ako želi uzeti riječ. Hvala lijepa, samo sam htjela zahvaliti svim kolegama koji su dali doprinos ovoj raspravi. Budući da je glavni cilj ne trošiti novac samo u svrhu trošenja novca, već da stvorimo dodatnu vrijednost i da promoviramo rast na sve načine koji su ovdje spomenuti, Mislim da svi razmišljamo slično i mislim da ćemo moći jako dobro surađivati na ovom izvješću. Hvala. Želim precizirati da će gospođa Tomašić predstaviti svoj e, e, izvještaj u travnju, a glasat ćemo u e, lipnju jer će promjene imati e, utjecaja na e, financiranje 2019. i 2020. A sada idemo dalje na točku 10 našeg dnevnog reda, Europski mehanizam za e, civilnu zaštitu. To je europska strategija koja dozvoljava da se brzo odgovori na hitne situacije E, bilo unutar ili izvan Europske unije. E, treba dati potporu na koordinirani način. Komisija je 2014. usvojila prijedlog za ciljanu promjenu odredbi o odgovorima na nepredviđene situacije i katastrofe. E, to je e, članak 168 e, 196 e, ugovora pojačati sadašnje kapacitete i dati europski odgovor u civilnoj zaštiti sredstva su također povećana na 632 milijuna eura komisija će E, odgovoriti na ove prijedloge. Komisija je e, dala i korigendum svojem e, početnom prijedlogu. Ispravljene su neke greške. Jedna točka je figurirala dva puta. Jedan B, na primjer, je bio spomenut dva puta. To je sada ispravljeno međutim to ne mijenja substancu prijedloga. Zbog tehničkih razloga primjena AAD4 amandmana ne može biti usvojena u novom tekstu. E, stoga članovi su zamoljeni da dadu svoje prijedloge na e, stari prijedlog. E, Rok za predaju amandmana ćemo znati u srijedu 4. travnja. To je e, srijeda 4. travnja u podne. E, počet ćemo odmah raspravu sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Buda, naravno, a onda ostali izvjestitelji u sjeni. Izvolite, gospodine Buda, imate riječ. <clears throat> Uh, Zahvaljujem. Evo kao što ste i sami rekli, mi smo raspravljali već o ovom problemu i ranije. Govorimo ovdje o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. To bi trebala biti jako važna strategija na razini Europske unije koja bi trebala osigurati brzi odgovor na hitne situacije koje se mogu dogoditi na području Europske unije, ali također i izvan njezinih granica. Ovim mehanizmom mi bismo trebali e, uspjeti uspostaviti koordiniranu pomoć na način da raspodijelimo resurse među svim državama članicama koje sudjeluju u rješavanju te situacije. Kao što sam već e, najavio u razmjeni mišljenja u odboru regiji, ovi prijedlozi izmjene imaju za cilj pojednostaviti birokratske postupke također imaju za cilj smanjiti potrebno vrijeme za intervencije kada dođe do hitnih situacija. Također trebaju osigurati pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, konsolidirati kapacitete kolektivnog djelovanja i također sprečavati katastrofe. Mi smo upravo nedavno bili suočeni sa čitavim nizom prirodnih katastrofa, od požara do problema s izbjeglicama, do e, uragana, do zaista nesreća koje su pogađale naše teritorije, a kao što e, možete vidjeti u proteklih nekoliko godina imali smo i puno više potresa nego prije, ako pogledamo recimo posebice situaciju u Italiji. Sada je više nego ikada potreban dobro funkcionirajući sustav civilne zaštite. Osim toga, svjedočili smo i drugim događajima koji prelaze granice i to je važno podsjetiti. Upravo zato moramo osigurati uzemnu pomoć država članica, ali moramo surađivati i sa državama članicama izvan granica Europske unije u onim slučajevima u kojima su države e, izvan Europske unije e, recimo pogođene nekom krizom. Moramo također bolje koordinirati napore unutar same unije. Europska komisija ovdje predlaže nove mogućnosti. Bolja koordinacija, zajednička politika na razini Europske unije u tom smislu kako bismo bolje reagirali kada je riječ o svim katastrofama na način da osiguramo brži odgovor na krizne situacije. To je sustav koji bi mogao podržati države članice i u slučajevima kada se više ne mogu same e, boriti protiv neke određene situacije, kada se nađu u e, teškim situacijama. Naravno da postoji nadležnost Europske komisije, postoji ovdje nadležnost našeg odbora, ali ja bih se ovdje sredotočio prvenstveno na strukturne fondove te na investicijske fondove kako bismo se bolje prilagodili klimatskim promjenama i kako bismo mogli sprečavati, odnosno smanjivati rizike u tom smislu. Podržavam ono što su rekli i izvjestitelji u Sjeni, te također drugi e, zastupnici koji su se javili za riječ. E, Dakle, također je ono što je rečeno u okviru odbora regiji. Sistem financiranja tog mehanizma je e, previše birokratski opterećen i, prelag, i pretežak. Nama trebaju jednostavni postupci za neposrednu primjenu. Dobre prakse koje će pripremati i osposobljavati volonterske ekipe u državama članicama je od temeljne važnosti. Sredstva za takve ekipe se moraju povećati i moramo se bolje koordinirati na prekograničnoj razini kada je riječ o djelovanju tih volonterskih timova za spašavanje. To je nešto što i tekako može pojačati mehanizam za civilnu zaštitu. Također moramo povećati i sinergiju između e, sredstava za civilnu zaštitu te strukturnih investicijskih fondova. Oni su povećani povezani i sa Europskim fondom e, solidarnosti. E, ono što nama treba, a to je uvjetovanost e, ex ante, koja zahtjeva da se procijene rizici kroz strukturne foredine, fondove. Također da se procijene i standardi Evropske unije kako bismo mogli spriječiti eventualne katastrofe E, ono što je iznimno bitno, a to je rad lokalnih i regionalnih jedinica i institucija koji rade na sprečavanju nesreća. Upravo zato njih treba još više ojačati kako bi još bolje mogli djelovati u kriznim situacijama na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, oni su ti koji zapravo prvi interveniraju i koji imaju najviše kapaciteta za rješavanje problema. Ono što je bitno je i inovativni karakter. Naime, kada govorimo o suradnji, o civilnoj zaštiti, e, bitno je da imamo efikasniju e, akciju, bitni je pojačani dijalog između država članica i ovdje vidim da su iznimno bitni e, znači centri izvrsnosti naših sveučilišti. Osim toga, Također i e, naše lokalne i regionalne institucije moraju biti uključene u programe sprečavanja prirodnih katastrofa. Moramo također razmišljati i o pričuvi za civilnu zaštitu. Kada govorimo o toj namjenskoj pričuvi, bitno je pripremiti volontere, dobrovoljce koji će onda biti sposobni reagirati posebice kad je riječ o izoliranim područjima koja često pogađaju katastrofe i prirodne nepogode. E, rok je četvrti četvrti, to ste već i sami rekli gospodine predsjedatelju, ali istina je da e, je između toga taj uskršnji prekid rada i praznici i kada govorimo o svim prijevodima, o kompromisima i tako dalje, ja bih pozvao kolege da eventualno možda amandmane već dostave na engleskom jeziku kako bismo olakšali taj cijeli proces i kako bismo ga malo ubrzali. Hvala. Hvala lijepa e, izvjestitelju Budi. A sada riječ ima Liliana Rodriguez za e, socijaliste i demokrate. E, u 11 sati nam dolazi povjerenica Kreću. Imamo još jednu točku na dnevnom redu, pa vam zahvaljujem svima što ćete biti kratki u svojim izlaganjima. Puno hvala predsjedatelju. Kada govorimo o tim amandmanima koji su predstavljeni i podneseni, ja mislim da su oni iznimno bitni. Mm, rekla bih da smo u potpunoj usklađenosti kada je riječ o mnogim točkama koje je gospodin Buda ovdje prezentirao i koje smo mi također raspravili na prve razmjeni mišljenja. Ovaj odmor ima ključnu ulogu, a mi smo ti koji moramo osigurati prikladna i učinkovita financijska sredstva. Također moramo koordinirati različite politike. Ovdje mislim na politike vezane uz zaštitu okoliša, uz klimatske promjene, uz zdravlje, uz migracije, uz zaštitu prirodnih nepogoda i tako dalje. Ja bih e, htjela zamoliti e, izvjestitelja da nam objasni taj slučaj koji je spomenuo sa centrima izvrsnosti. U Portugalu ti centri izvrsnosti e, imaju tri oblika. Naprimjer, ako samo kažemo centar izvrsnosti, onda ovdje znači, izbacujemo iz priče te istraživačke centre koji su iznimno bitni i koji mogu napraviti vrlo značajne procjene. Kada govorimo o centrima izvrsnosti, bolje može reći o centrima za istraživanje, jer, jer na taj način ćemo pokriti čitavo istraživanje koje se obavlja, a ovdje mislim i na lokalno istraživanje koje možda nije na razini centara izvrsnosti, ali je iznimno bitno. E, bitno je mm, e, uvesti tu izmjenu ako se izvjetitelj slaže. Kao što smo rekli u našoj prvoj raspravi, mi ćemo podnijeti naše amandmane vezano uz neke izmjene kako bismo se osigurali da zaista damo odgovarajući odgovor na kriznu situaciju našim građanima. Moramo ojačati postojeće financiranja, moramo ojačati i samu prevenciju ali moramo ojačati i intervenciju na terenu. To znači prije svega ulagati u osposobljavanje, ne samo kroz e, vladine e, akcije, nego također moramo osposobiti mnoge e, organizacije u našem društvu, na razini civilnog društva. Upravo zato nam, trebaju i treba i suradnja sa trećim zemljama, kada je riječ možda o prijevozu, također moramo raditi na procjeni rizika na određenim teritorijima, moramo raditi na suradnji između lokalnih i regionalnih dionika na samom terenu i moramo raditi na e, razmjeni najboljih praksi među državama članicama. Evo ja sam to već ponovila, rekla i na našem prvom sastanku, ali ću sada ponoviti. Ovaj mehanizam mora dati stvarni smisao riječi solidarnost. Dakle, mi moramo intervenirati kroz koncept solidarnosti i na taj način moramo odati dojam da zaista pružamo sigurnost našim građanima. Ja sam sigurna da možemo doći do jedne točke u kojoj ćemo u trenutku kada to bude potrebno, da će se sve države članice moći uključiti na temelju tog načela solidarnosti. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Tomašić za ECR ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodin Flak, eh, kao izvjestitelj u Sjeni, želio da prenesem njegovo mišljenje o ovom izvješću. Zahvalio bih izvjestitelju na njegovom mišljenju. ECR se slaže da trebamo raditi prema boljim sustavima eh, za odgovor na hitne slučajeve u Europi. Međutim, ECR još uvijek ima značajne dvojbe vezano za ovaj prijedlog. Prvo što se tiče subsidijarnosti, Moramo priznati zabrinutosti koje su mnoge države članice istaknule u vijeću, koje kažu da prijedlog nije u skladu s načelom subsidijarnosti. ECR ne vjeruje da bi timovi i sredstva trebali biti pod upravom komisije u sklopu ovog instrumenta. Moramo bolje razumjeti što bi značila u praksi e, ova predložena e, ovlast komisije. Prijedlog koji bi dao dodatnu ovlast komisiji treba proći procjenu učinka koja nije provedena. Slažem se s izvjestiteljem da lokalni i regionalni dionici trebaju bolje biti uključeni u planove za prevenciju i mobilizaciju. Drugo, bilo kakvo pomećanje u financijskoj omotnici mora doći iz postojećih e, fondova. Stoga se slažem sa izvjestiteljem da treba promicati sinergije među različitim instrumentima Unije kako bismo najbolje iskoristili postojeće fondove kao što imamo u amandmanu 7, i 11. Dalje, razmjena najboljih praksi među državama članicama trebala bi biti ohrab, ohrabrena. Međutim, ne bi smjelo biti moguće dijeliti osjetljive informacije koje bi mogle kompromitirati nacionalnu sigurnost. Iz toga predlažem izmjene ovoga što sam spomenula. Hvala lijepa. A sada za zelene. Niste imali izvjestitelja u sjeni, ali imate riječ. E, čujete me? puno vremena. E, naime, mislim da je ovo sve što je ovdje napisano naravno hvale vrijedno, ali bih htio upozoriti na jednu, jedan detalj, a to je da razvijamo makrostrategije Europske unije, znači Baltička, Dunavska, Jadransko-Jonska i tako dalje. Ja sam upravo bio kao izvjestitelj Jadransko-Jonske strategije zato da formiramo jedan centar za prevenciju katastrofa, nesreća i tako dalje u onom dijelu Jadranskog i Jonskog mora koji kao, jedan veliki zaljev Mediteranskog mora ustvari djeluje zajedno. E, od požara koji su bili veliki u Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji do ne znam, izljeva rijeka koje ponekad donose svašta u taj naš Jadran E, mislim da bi taj mehanizam kojega već stvaramo i kojega već financiramo i tako dalje mogao biti isto tako uključen e, u ovaj izvještaj na način da se spomene da bi makroregionalne strategije mogle uključivati i taj element civilne zaštite odnosno mogućnost zajedničkog djelovanja na Baltiku, e, na Dunavu, na svim onim područjima kojima na Alpama, na kraju krajeva na kojima stvaramo tu makroregionalnu strategiju, jer transgranična suradnja je naravno itekako bitna, tu uopće nema nikakve dileme, kad su katastrofe takvog razmjera u pitanju, ali mislim da je važno da i taj element spomenemo. I drugo, zadnja stvar je, e, e, kada, su, kada se dogode nesreće, svjedoci smo da treba mjesecima da stigne prvi novac na pogođeno područje od našega, od, Europskog fonda. Ja mislim da tu trebamo stvoriti jedan fleksibilni mehanizam. Kad se dogodi nesreća, a znamo da je katastrofa od ne znam five milijuna eura milijardu barem poslati three milijuna eura nećemo pogriješiti a pokazat ćemo da je europska unija solidarna odmah u trenutku kad se nesreća dogodila dakle mislim da bi trebali imati jedan mehanizam komisiju bilo što da e, se e, može rapidno djelovati i da novac simbolički makar mali iznos ali da, se vidi da je bruxelles reagirao i da je odmah dao sredstva mislim da je to nešto što bi mogli isto tako uključiti u ovaj Hvala lijepa. No, e, kolega Rope. Što se tiče e, revizije ovog mehanizma, je, došlo je do dvije reakcije. Ako gledamo šumske požare i poplave u Europi i odgovor na njih, Vidimo da smo naučili bolne lekcije. Situacije te pokazuje da nemamo dovoljno kapaciteta. Predlozi su korisni, ali oni dolaze malo prekasno. Vidim tu i neke rizike. E, e, tehnogene katastrofe naime. Mi u Europi imamo mnogo e, nuklearki. E, e, imamo i opasnost terorizma. Prijedlog revizije ovog mehanizma ne sadrži ništa što bi nam dozvolilo da smanjimo te opasnosti, te prijetnje. Tekst E, nacrta mišljenja je dobar. E, mišljenja našeg odbora je važno jer e, lokalna i regionalna populacija snosi glavni teret katastrofa. Mi bismo se trebali koncentrirati uglavnom na četiri elementa E, e, prirodne katastrofe ne poznaju granice. E, moramo koristiti kapacitete lokalnog stanovništva, moramo povećati svjesnost, moramo poboljšati kanale komunikacije i ubrzati naše odgovore Važnije je da imamo e, planove e, reagiranja koji će biti e, pripremljeni u dogovoru sa susjednim zemljama. Ovakove situacije, na primjer, ogromna poplava, poplava ogromnih razmjera, kako organizirati evakuaciju stanovništva. Prijedlog komisije sadrži neke elemente, ali oni nisu dovoljni. Mislim da bismo morali imati e, više mjera, uključujući i planove evakuacije. Ali naravno, to mora biti sukladno e, načelima supsidijarnosti. Tu trebamo dobru koordinaciju planova. Trebamo uključiti i dobrovoljne kapacitete i posljednji prijedlog e, e, osvješćivanje e, stanovništva. Mislim da naši sugrađani moraju biti spremni na katastrofe kako bi se velik broj ljudi u slučaju nepogode znali kome se opraniti obratiti, kamo pobjeći, kako pomoći ranjenima E, i kako spriječiti čak i veću štetu. To bi e, olakšalo i e, odgovor. Gospođa Damato ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Kao što su tragično pokazali događaj iz 2016. i 2017. koji su izazvali oko tisuću e, žrtava kada govorimo o potresima, o e, urušavanjima, o poplavama, činjenica je da moramo imati e, znači financijske instrumente koje trebamo usvojiti na razini Europske unije kako bismo se učinkovitije borili protiv tih fenomena. Ja se slažem sa mišljenjem izvjestitelja gdje se predlaže veća strategija između s jedne strane mehanizma mehanizma Unije za civilnu zaštitu i s druge strane e, znači strukturnih fondova. Također to moramo povezati i sa Europskim fondom za solidarnost. Ja sam nekoliko puta rekla u okviru ovog odbora da se to treba redivi, revidirati. Kako? E, po pitanju znači alociranja sredstava, znači kompleksivnog alociranja sredstava, tako i na razini proceduralnih procedure. E, na taj način možemo reći da se može izdvojiti znači maksimalno 30 milijuna eura kao što je do sada kao što je to sada moguće. Dakle, Ovdje govorimo otprilike 280 milijuna za razdoblje od 2018. do 2020. kako bismo ojačali učinkovitost e, sprečavanja te predviđanja rizika katastrofa i kako bismo se povezali sa drugim glavnim politikama Europske unije kada je riječ o prevenciji i odgovoru na e, katastrofalne situacije. E, cilj je ojačati kolektivne kapacitete Europske unije i država članica da odgovore na te katastrofe i također ono što nama treba, a to su hitne mjere po pitanju sredstava. Dakle, nama treba jedna specifična namjenska znači pričuva e, za odgovor e, koja, će, koja se nazvala Rescue. Dakle, e, to je mehanizam koji bi trebao biti revidiran na način da vrlo usko surađuje sa lokalnim i regionalnim vlastima jer su one te koje najbolje poznaju topografiju i također imaju mogućnost direktnog kontakta i neposrednog kontakta sa samim građanima. A one su su te koje bi trebale biti na europskoj razini uključene u te mehanizme, čim, čak i prije nego što se sam europski mehanizam aktivira. Dakle, meni je drago da u okviru buduće kohezijske politike E, da je zapravo ta tematika vezana uz e, geološka, e, geološka kretanja je nešto što će se pravodobno razmatrati kako bi to bilo uvršteno u narednu strategiju planiranja za sljedeće razdoblje. Mi smatramo da je iznimno bitno osigurati jaču teritorijalnu, socijalnu i ekonomsku koheziju u mnogim kontinentalnim dijelovima koji su već bili pogođeni katastrofama ili koji su pod velikim rizikom, a oni postoje u mnogim državama članicama. Hvala. Hvala. E, dolazi nam povjerenica u 11 e, sati, a imamo još izvještaj Olbricht koji trebamo e, raspraviti. Stoga moram dati odmah riječ komisiji općoj upravi Eko gospođi Julie Stewart David. Hvala kolega, pokušat ću biti kratka. Hvala gospodinu Pudi na nacrtu izvješća. I hvala na ovom prijedlogu koji trebaju poboljšati mehanizam civilne zaštite Unije. Podržavamo dvije glavne linije u prijedlogu i komentari ovdje idu u tom smjeru. Naime, dakle, potreba da se poboljša koherentnost između europskih fondova, europskih strukturnih investicijskih fondova i aktivnosti koje e, za prevenciju i smanjenje rizika od e, katastrofa. Također sam čula i komentare kolega o fondovima solidarnosti, dakle fondovi koji se koriste kad ne uspijemo spriječiti katastrofe. Lokalna i regionalna dimenzija, kao što ste rekli, jako je važna za odgovor i prevenciju e, na katastrofe. Samo bih dodala jedno malo upozorenje i mislim da je netko od kolega spomenuo pitanje subsidijarnosti. Dakle, nekoliko komentara je postavljeno vezano za ovu reviziju od 2013. do 2020. Na primjer, pozdravili bismo jako lokalnu i regionalnu upravu u ovom području, ali ovo vjerojatno nije baš instrument gdje bismo mogli prisiliti države članice da e, jačaju kapacitete. Dakle, to je malo upozorenje s moje strane. Da, lokalni i regionalni kapaciteti su ključni. Zamijetila sam da je više zastupnika govorilo o volontiranju. Mnoge države članice već e, dosta koriste e, volontere u e, hitnim slučajevima i oni imaju velik doprinos i ne koristi se samo oprema u slučaju katastrofa, već i ljudi su bitni koji koriste tu opremu, uključujući i dobro obučene volontere. I već imamo na mjestu programe obuke, razmjenu stručnosti i prekogranične programe koji uključuju i dobrovoljce. Nadamo se ojačati to u ovom prijedlogu kroz nešto što se zove mreža znanja za civilnu zaštitu, a to me dovodi do pitanja ovih e, istražnih centara, mislim da je to gospođa Rodriguez spomenula, da očekujemo da ćemo uključiti što veću moguću e, skupinu stručnjaka, također i istraživača, znanstvenika, stručnjaka za katastrofe i sve moguće discipline koje bi nam mogle pomoći u ovom području. Svjesna sam da nemam mnogo vremena, neću stići odgovoriti na sva pitanja, ali želim samo nešto reći o onome što očekujemo učiniti što se tiče zapovjedanja i kontrole, dakle tko će voditi Žao mi je, ali vas moram prekonuti Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na ovim informacijama. Naše tajnostno će biti u vezi sa općom upravom EKO. A sada dajem e, riječ izvjestitelju, izvolite. Zahvaljujem. Evo samo, samo kratko, ja zaista svima zahvaljujem na svemu onome što je do sada rečeno. Ja se slažem po pitanju ovih centara i izvrsnosti. Ako zamijenimo termin e, centrima e, znači za istraživanje, to ćemo time pokriti. E, evo, slažem se s time i zahvaljujem svima. Hvala lijepa. Sada idemo odmah na točku 11 dnevnog reda koje je izvještaj kolege Olbrihta uloga gradova u institucionalnom okviru Unije. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, govorit ću engleski. Ovo mišljenje na izvješće koje je pripremio odbor za ustavna pitanja. Mi kao odbor regiji smo jedini nadležni prema pravilu 54. Prvi put se odbor za ustavna pitanja koncentrirao na nešto što nije na europskoj već također i na lokalnoj razini i zbog toga izvještitelj predlaže dublju raspravu o ulozi gradova u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji. E, u mojem mišljenju u ime regija želim naglasiti neke elemente. Prvo, želim dokazati da gradovi i urbana područja su prepoznata u mnogim konkretnim pitanjima na primjer Urban 1, Urban 2, održivi urbani razvoj, mreža za urbani razvoj, Europska predstavnica kulture, Europska zelena predstavnica, Europska predstavnica inovacija i tako dalje. Zbog toga Europska unija koristi ovu razinu da provede konkretne aktivnosti, ali pitanje je koje su posljedice toga. Naravno, sada vidimo sve više aktivnosti na urbanoj agendi, elementi kao što su partnerstvo, ali mi kao odbor regi trebali bismo kao prvo prepoznati važnost ovog partnerstva u radu na konkretnim temama, ali ono što je najvažnije je koristiti iskustvo urbane agende kako bismo formalizirali važnost gradova, ali također kako bismo ih shvatili ozbiljno. Prvo trebamo pomno razmotriti e, akcijske planove koji su pripremljeni. Odbor regi radit će na budućim uredbama, e, ali važan element je uzeti u obzir preporuke onima koji se bave time na terenu u okviru partnerstva i zbog toga zamisao koja je predložena tijekom nizozemskog predsjedavanja koja je razvijena u postupcima za urbanu agendu treba koristiti u budućnosti i treba koristiti za samu kohezijsku politiku i regionalni razvoj. Također u mišljenju predlažem da bismo trebali ojačati važnost urbanih područja dakle, ulogu tih područja u okviru provedbe relevantnih politika, jer znamo da su neke od politika izravno vezane za urbana područja, kao što je prijevoz, okoliš, socijalne politike i sl. To ne znači da hoću zanemariti ulogu ruralnih područja, ali urbana i metropolitska područja, to su dakle gradovi, zajedno sa svojim, svojom okolicom koja uključuje ruralna područja Također bih predložio državama članicama da naprave raznolike delegacije e, u odboru regija, jer kao što znate to je nadležnost vlade, a vlada odlučuje koga uključiti u nacionalnu delegaciju, koji postatak e, će biti iz lokalnih, a koji iz regionalnih područja i mislim da mi kao odbor regiji možemo privući pozornost vlada da pošalju uravnotežene delegacije, ne samo one koje uglavnom dolaze iz regija kao u nekim državama članicama. Također bih predložio da ove važne programi kao što su Eurogradovi i CMR, da ih se bolje uključi i više uključi u različite radne skupine za provedbu. I na kraju bih se vratio na jednu staru ideju u našem parlamentu i predložio bih Europskoj komisiji da razmisli o mogućoj urbanoj politici, europskoj urbanoj politici koja i to je područje sve više predstavlja izazov i potrebne su nove metode. Dakle, da sažmem, dajemo svoje mišljenje e, odboru za ustavno pitanje i mislim da trebamo iskoristiti ovu mogućnost da pojačamo ulogu urbanih područja u budućem radu na kohezijskoj politici nakon 2020. jer sada je pravi trenutak, uskoro ćemo imati izvjestitelje koji će raditi na RDF u CPR-u i ovo je trenutak koji trebamo iskoristiti da damo svoj input e, sljedećem zakonodavnom razdoblju. Hvala. Hvala lijepa. Imamo još šest javljanja za riječ e, za izvjestitelje u sjeni. Molim da budete koncizni. E, morat ću koristiti ovaj alat i prekinuti vas. E, maksimalno dvije minute. Kolegica Breso. E, da ne želim da koristite ovaj čekić. O, vrlo dobro mišljenje kolege Olbricht. E, nemam e, mnogo primjedbi. Radi se o kontinuitetu urbane agende i tu vidimo jasne zahtjeve komisiji. Moramo tražiti sudjelovanje gradova u donošenju odluka. E, ovi dodaci koje imam na umu, to ću izraziti u našim amandmanima. E, centralna agencija bi bila vrlo važna. E, ona bi bila krovna organizacija za urbanu agendu. Mislim da je to važan amandman a, ostalo bih ostavila kako jeste jer je sve jako dobro. Hvala. Hvala lijepa e, kolegica. E, za, e, kolega za skupinu Aldeh. Hvala lijepa i hvala gospodinu Olbrihtu na ovom odličnom uravnoteženom mišljenju. Više me zanima što se događa na Avkovu gdje se radi o radnim skupinama koje bi trebalo organizirati rasprave u gradovima. Drago mi je da ovdje imamo jedan razuman, razumno mišljenje koji se bavi jačanjem urbane dimenzije. I drago mi je da se komisija poziva da pokaže kako uzimaju u obzir nacrte prijedloga koje predlaže partnerstvo i mislim da bismo trebali inzistirati na tome da se izvješćuje Europski parlament o tome kako se prihvaćaju konkretni prijedlozi u donošenju zakona. A što se tiče o ponovnoj prosjeni osnivanja urban, e, urbane politike, to će se nastaviti nakon 2020. s teritorijalnom procjenom učinka u politici. Mislim da ćemo dobiti više integriran pristup i možda ne trebamo odvojenu europsku urbanu politiku jer sve se radi o jačanju urbane dimenzije u politika, a ne o osnivanju, mislim, odvojene politike. Hvala. Merci Hvala lijepa. Bronis Rope ima riječ. Izvolite. slažem se s ovime što smo čuli. E, zahvaljujem na pohvalama. Nemamo međutim jasnu definiciju grada. E, koji puta se riječ grad koristi E, za vrlo male gradove, a koje puta za gradove koji imaju više od milijun stanovnika. U e, rijetkim e, kako bismo koristili sredstva koja su nam na raspolaganju, trebamo financijsku bazu, trebamo sve one stvari koje regulira nacionalno pravo, a nacionalno pravo i zakoni nisu često prijateljsko e, raspoloženi prema lokalnim tijelima. E, moramo imati e, jednu povelju za lokalna tijela, to jest to jest već imamo takav dokument, ratificirala su to sve države članice. S tom povoljen možemo osigurati jednoliko primjenu u cijeloj Europskoj uniji. E, to bi bilo onda u jurisdikciji Europskog suda. Ovdje imamo odredbi koje se tiču e, sposobnosti lokalnih tijela da upravljaju e, sredstvima. Hvala lijepa što ste bili tako kratki. Guje ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. Dobro jutro. Evo, htjela bih zahvaliti izvjestitelju na njegovom e, poslu i ovdje kada govorimo o ulozi gradovima znamo da je njihova uloga sve važnija, ali ne samo u Uniji nego i na svjetskoj razini i upravo zato moramo definirati javne politike kako bismo mogli bolje regulirati e, taj okvir e, nadležnosti i kako bi se gradovi mogli bolje razvijati. Ako Europska unija računa na načelo subsidijarnosti kao jedno od onih temeljnih načela, onda moramo istaknuti da postoje države članice, kao što recimo moja država, gdje to na neki način nije provedeno u dijelo, nego je došlo do raznih rezova. E, kada govorimo o ekonomskoj nadležnosti, teško ćemo doći do ujednačenosti na evropskoj razini, a ja nisam vidjela da se Europska unija na neki način angažirala kako bi zaštitila to načelo među svojim građanima. E, imali smo izvješće koje je odbor AVKO predstavio gdje se i tekako zalaže za sporazum iz Amsterdama. Ja mislim da je to u redu i mogu se složiti s time. Mislim da je dobro da se to konsolidira, ali ne na nedemokratski način, zato što nije bilo ni sastanka ministara po tom pitanju. Kada govorimo o partnerstvima, e, činjenica je da se oni samo navode, znači govore se koje su to partnerstva, ali parlament koji je demokratsko tijelo, koje je demokratski odabrano, nije nikako sudjelovalo među tim partnerima i mi ne znamo koja će biti njegova uloga u budućnosti. Zato e, ja mislim da bismo u ovom postupku, kada govorimo o planu za gradove, zaista imali, imati učinkovita partnerstva koji će biti pod nadzorom i kontrolom ovog parlamenta. Mi u okviru ovog odbora to možemo savršeno dobro raditi. S druge strane, Htjela bih reći da vas moram podsjetiti na nekoliko međunarodnih sporazuma koji su nedavno bili usvojeni i koji bi trebali također biti uzeti u obzir kako bismo e, odredili ulogu e, gradova u institucionalnom okviru Europske unije. Oni bi trebali biti u okviru ovih milenijskih ciljeva razvoja i također unutar svih mogućih e, aranžmana vezanih uz borbu protiv klimatskih promjena. Hvala lijepa Angela. Sada ima Roza Damato riječ za FDDD. Zahvaljujem. Kada govorimo o ulozi gradova u tom institucionalnom kontekstu Europske unije, onda moramo reći da ugovori nisu priznali jednu formativnu ulogu gradova. Dakle, kada govorimo o izgradnji Europske unije i procesu integracije, nije došlo do e, uključivanja lokalnih e, institucija, znači i lokalnih razina. I upravo zato su to građani e, shvatili kao da Europska unija nešto što je njima daleko i nešto što zapravo nema neku direktnu vezu sa građanima. Kada govorimo o većoj usklađenosti samih teritorija, to je činjenica da bismo to trebali provesti, ali nemamo obvezujuću odluku uz, e, za sudjelovanje svih dionika. Također moramo smanjiti razlike između i razmak između gradova i institucija, pogotovo u okviru kohezijske politike. Ja ne želim sada ovdje e, navesti čitav e, dugačak popis, ali moramo reći da su gradovi nužni u prilagodbama i e, provođenju ciljeva iz klimatskog sporazuma i također su ključni za provođenje digitalizacije te socijalne politike. Prema nedavnom izvješću Eurocitisa veći broj gradova ima sve više odgovornosti u određivanju znači i raspodjeljivanju sredstava iz europskih fondova. Hvala i činjenica je da kada koristimo Europski socijalni fond i e, sredstva koja postoje unutar njega, postoje jako teška administrativna opterećenja koja onemogućuju e, učinkovito korištenje tih sredstava i upravo zato se ne mogu zadovoljiti one stvarne potrebe koje su utvrđene na lokalnoj razini. Gradovi imaju ključnu odluku u provođenju politika kohezije te u korištenju strukturnih fondova te europskih investicijskih fondova. Sada ću samo zaključiti. Dakle, mi moramo naglasiti taj aspekt i e, utvrditi da veće sudjelovanje gradova u politikama Europske unije može osigurati da zaista imamo e, kompetentnije odabire vezane uz razvoj budućnosti teritorija. Hvala lijepa. E, povjerenica Kreću i predsjednica su upravo stigli. Sada ću dati riječ komisiji koja će dati kratak zaključak. Evo, komisija, vrlo kratko, molim. Hvala. Ređio pozdravlja inicijativu odbora AFKO i mišljenje gospodina Olbrihta o urbanim pitanjima, jer to je jedan od prioriteta kohezijske politike, kao što vi znate. sa pod za gradove. Gradove je imaju značajke koje trebaju bolje biti iskorištene u smislu kohezijske politike. Kohezijska politika već ima urbanu komponentu, to je već spomenuto. E, imamo 115 bil, e, milijardi e, iz kohezijske politike koja će se trošiti za gradove. Gradovi mogu sami birati projekte. To je u članku 7 uredbe. Također, to je dio ovih e, mreža i komisija također rekla da je potreban e, bolji, sistematski dijalog e, na regionalnoj razini i također da se razviju mehanizmi dolaskom urbane agende za Europske unije s kojim se stvorilo 12 partnerstva. Trenutno testiramo ovaj mehanizam. Ovaj model upravljanja će dozvoliti državama članicama kao parlamentu i komisiji da oblikuju buduće politike. E, glavna uprava regio želi osigurati preznavanje urbane agende za Europsku uniju kao jednog instrumenta politike na više razina. Hvala općoj upravi regiona na ovim riječima. A sada dajem riječ e, izvjestitelju Janu Olbrihtu. Izvolite. Hvala lijepa na ovim primjedbama. Vrlo kratko. Još uvijek imamo isti problem i mislim da je dobro što je povjerenica s nama. Još uvijek mislimo da urbanu dimenziju treba koordinirati u komisiji, to će biti dakle glavna uprava regio, a urbana dimenzija je disperzirana i mislim da bi glavna uprava regio trebala biti mjesto gdje se to odvija drugo. Nadam se da će akcijski planovi, da će se o njima izvješćivati nama i da će ih se uzeti u obzir u budućnosti, jer inače to neće imati smisla i mislim da svo to iskustvo možemo iskoristiti u budućnosti. Slažem se da su pravni elementi u okviru Vijeća Europe nije uvijek to odobrano od strane članica Vijeća Europe. Neke prihvaćaju to djelomično, neke prihvaćaju sve. Mislim da je također važno imati komplementarnost između Vijeća Europe i Europske unije. Ne slažem se s ovim vezano za urbanu politiku, još uvijek imam isto mišljenje. Mislim da urbana politika neće biti različita od kohezijske politike. Kohezijska politika je mnogo šira. I kohezijska politika, na primjer danas, e, tiče se regionalne politike, također ruralnog razvoja koji je dio kohezije, iako nije u okolišu kohezijske politike. Danas sve više su potrebne nove metode koje su različite za urbana i regionalna područja. To smo razgovarali već prije. Možda idem predaleko s ovom urbanom politikom, ali mislim da treba nešto učiniti, jer ako ne učinimo ništa, onda će urbana politika biti mlađi brat regionalne politike, uvijek će biti klijent i mislim da su sve važnija urbana pitanja zahtijevaju različit pristup. Dakle, ne treba to biti izvan kohezijske politike, već u okviru nje gdje trebamo raditi sa specifičnim metodama ciljanim e, na urbana područja. Mislim da je to drugačije. Hvala. Hvala lijepa Jan Olbricht na ovim e, komentarima. E, imamo veliko zadovoljstvo pozdraviti povjerenicu Kreću, a sada dajem predsjedavanje predsjednici. Izvolite. Thank uh, uh, uh, Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, gospodine Omarđi, hvala lijepa što ste me pozvali, uvaženi kolege zastupnici. Ovdje sam bila prošli put u prosincu i naravno od tada rasprava o budućnosti kohezijske politike je napredovala. Pratila sam vašu raspravu o urbanoj agendi mogu vam vas uvjeriti da radimo na jačanju urbane agende u sljedećem programskom periodu. Mislim da je to jedno od najvećih postignuća našeg mandata da imamo tu urbanu agendu. Nizozemci i nizozemsko predsjedništvo je bilo najzaslužnije za to. I Nastavit ćemo razgovarati s gradovima, ali također imati ovu poveznicu između ruralnih i urbanih područja, kao što je rekao gospodin Olbricht. I radimo na onome što ste rekli, a to je One Stop Point u glavnoj upravi Regio za urbana područja. Do sada smo imali više glavnih uprava koje su se bavile gradovima, ali sada smo odlučili imati taj one stop shop i možda nakon uskrsa održimo još jednu raspravu o urbanoj agendi i o tome kako to povezati sa ruralnom dimenzijom. Ali naša glavna tema danas e, tiče se sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i dobro znate da ovaj put e, europski proračun će biti zaista poseban na jedan čudan način. Znam da svaki put kad se govori o VFO e, rasprava bude emocionalna, ali ovaj put će se razlikovati od uobičajenog posla. Dobro znamo da zbog Brexita ostaćemo bez jedne članice, i žalimo zbog toga, ali to će imati utjecaj na sve nas i teško je to prihvatiti, a i također e, imat ćemo veliki manjak u proračunu zbog toga i to znači da ne možemo nastaviti na isti način sa e, raspravama o europskom proračunu kao i prije. dakle logikom gdje svaka država članica želi osigurati najbolju neto pozitivnu poziciju vezano za proračun. Putovala sam mnogo po državama koje su neto uplatitelji. I Moram reći da mi se ne sviđa ovo razlikovanje između neto uplatitelja i neto korisnika, jer to nije jednostavna matematička računica koliko dobijete, koliko izgubite. To nije tako jednostavno. I takav pristup eh, ne ide u korist europskim integracijama. i moramo ovdje potpunosti uzeti u obzir izravne koristi od EU ulaganja, također i neizravne koristi u svim državama članicama. Na primjer, čuo sam premijera Kostu na Euronewsu prošli tjedan, e, rekao je da od ulaska Portugala u Europsku uniju nizozemski izvoz u Portugal se digao više od tisuću puta. Dakle, to je, na primjer, jedna neizravna korist za nizozemsku. I mislim da je naša zajednička dužnost pozvati države članice da budu zajedno ujedinjene u ovome i da pokažemo sve koristi jasno koje imamo u smislu trgovine e, i tvrtki koje posluju na tom tržištu, a ne samo koliko dajemo, a koliko dobivamo za uzrat. Da budem iskrena, nemamo mnogo izbora, imamo samo jedan izbor, a to je povećati proračun kako bi se uhvatili koštac sa izazovima koji nam predstoje, dakle nezaposlenost, uključivost i slično, migracije, obrana, sigurnost, prekogranična dimenzija, nadzor granica. Dakle, odgovor je jako jednostavan nećemo uspjeti ako budemo imali manji proračun. I to je realnost. Dobro znate da je komisija u veljači objavila komunikaciju o novom višegodišnjem financijskom okviru gdje se govori o različitim scenarijima i znate da ja imam preferencu, bezuvjetnu preferencu za scenarij koji govori o svim regijama i znate da bi radikalni rezovi trebali utjecati na razvijenije regije. Kohezijska politika bi mogla u potpunosti nestati iz određenih država članica. Na primjer u Parizu sam razgovarala s ministrom za teritorijalnu koheziju i moramo za ovo imati solidan proračun. U drugom proračunu Francuska će dobiti novac samo za ove najperifernije regije, a u trećem scenariju Francuska neće dobiti ništa iz EU proračuna, što mislim da nije pošteno. I ja zaista želim računati na vašu podršku kako se to ne bi dogodilo da neke države ne dobiju mogućnost korištenja fondova za solidarnost Europske unije. I mislim da moramo surađivati tijekom ovih mjesec i pol dana dok nacrt proračuna ne dođe u Europski parlament. I zbog toga bih vam čestitala na rezoluciji o VFO-u za razdoblje nakon 2020. koje ste vi u parlamentu prije dva tjedna usvojili, jer ona jasno odražava ono što sam ja zagovarala već nekoliko mjeseci. Dakle, to da kohezijska politika ostane glavna ulagačka politika u Europi da ona bude namijenjena svim regijama i da sva tri kohezijska fonda, regionalni, razvojni i socijalni fond, E, ostanu blisko povezani i mislim da će to osigurati dovoljno sredstava da se uhvatimo u koštac sa velikim izazovima, dakle industrijska tranzicija, socijalna uključivost, konkurencija, klimatske promjene. To je sve primljeno pozitivno u vijeću određene države članice će pod, doprinijeti više proračunu i taj prag će se dignuti iznad 1%. Nekoliko država je reklo da je voljno platiti više u evropski proračun i mislim da je to jako važno. Potrebna je za to naravno hrabrost i samouvjerenost, ali mislim da budući da je gospodarski oporavak e, u tijeku imamo više prostora da više ulažemo u našu zajedničku budućnost. Sada što se tiče e, rezultata naših politika, znam da vas e, da želite učiniti ovu politiku fleksibilnijom za korisnike. Svi se slažemo da postoji još mjesta za poboljšanje kad govorimo o učinkovitosti i djelotvornosti politike. Moramo uzeti u obzir širi makroekonomski kontekst i poveznice sa administrativnim kapacitetima. Drago mi je bilo vidjeti u vašoj rezoluciji da podržavate nastavak elementa koji je uveden E, za reforme kohezijske politike i čvrsto vjerujem da su ovi preduvjeti pomogli mobilizaciji nacionalnih i regionalnih aktera kako bi sve učinili čvršćim na terenu. I naravno treba osigurati da to ne stvori dodatno administrativno opterećenje treba držati na umu, a to se vidi iz rezolucije, da kohezijska politika ne može funkcionirati izolirano. Ekonomsko upravljanje je još uvijek jako važno. Treba povećati pozitivne poticaje. Prije nego što zaključim, dame i gospodo, spomenula bih komunikacijske aktivnosti, jer tijekom sljedećih mjeseci u pregovorima za sljedeći proračun bit će ključno naglasiti postignuća kohezijske politike. I svi znate kao članovi Europskog parlamenta da nas parlament potiče u komisiji da budemo hrabri i da osvijestimo e, građane o našim politikama. Prije nekoliko godina sam s kolegom, kolegicom eh, Marijan Tyson donijela jedan plan i naša analiza pokazuje da smo ostvarili dobar napredak, ali mislim da bi države članice mogle još više učiniti u određenim dijelovima. još uvijek se neke stvari financiraju od strane Europske unije, a to građani ni ne znaju. Statistike pokazuje da 70% građana ni ne zna da su njihove škole, ceste financirane iz fondova Europske unije. Jer e, govori se da sve što je dobro dolazi od gradonačelnika, predsjednika regija, iz vlade, a sve loše da dolazi iz Brisela. I mislim da trebamo prekinuti e, te glasine i trebamo pošteno reći tko što čini, tko što financira. Do sredine travnja komisija će donijeti puno izvješće i 12.4. na vijeću za opće poslove će se održati rasprava s ministrima. Znate da smo pokrenuli, na primjer, jedan projekt, jednu kampanju koja će se obratiti mladima i podići svijest o tome što Europa čini da poboljša svakodnevni život europskih građana. Sljedeći tjedan imat ćemo osam finalista koji će dobiti šansu da istraže četiri različite rute, mediteransku, Atlantičku, Dunavsku, Baltičku. Također organiziramo 66 e, dijaloga s građanima u Europi i također nastavit ćemo i sa našim osnovnim aktivnostima. E, naravno, svi ste dobrodošli u e, državama članicama da sudjelujete na tim dijalozima s građanima gdje će se razgovarati o koristima kohezijske politike za vaše države, vaše regije. Imat ćemo i nagrade Regio, gdje gospodin Van Nistelrooy bio predsjednik e, žirija tijekom zadnjih godina. Sve te aktivnosti doprinose 13, proslavi 13. obljetnice kohezijske politike i na kraju svibnja bit će izložba u parlamentu u Strasburu, Europskom parlamentu, gdje ćemo imati 30 projekata iz cijele Europske unije i hvala lijepa na odboru regiji što su to omogućili jer ste vi domaćin te izložbe. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodinu Van Nistarovi, Konstant Skrel i svima. Još jednog bih naglasila da tajming za sljedeći VFO rokovi su kratki. 2. svibnja komisija će predložiti novi proračun. 29. svibnja ćemo imati sektornu uredbu, novi evropski proračun treba usvojiti što je prije moguće. Prema našem mišljenju 2019. kako bi novi programi mogli krenuti od 1.1.2021. Znam da će to biti teško, obično ti pregovori traju dvije godine, ali mislim da bismo trebali izvući lekciju od prethodnih iskustava prema našim procjenama oko sto tisuća projekata, možda i više, je u opasnosti da ne budu završeni ako ne budemo gotovi na vrijeme s ovim VF-om. Prošli put je sve usvojeno 2014. u prosincu. 2016. smo se bavili ex ante kondicionalnostima i tek je sve krenulo 2017. Mislim da moramo završiti pregovore nadam se tijekom rumunjskog predsjedanja i tada će biti zadnji samit e, šefova država Europske unije. Naravno, za ovo je potrebno e, dosta truda od ekonodavasta i zaista se nadam da mogu računati na Europski parlament i odbor regiji kako bismo sve stigli na vrijeme. Hvala lijepo svima na pažnji. Drago mi je što sam mogla sudjelovati danas na ovom sastanku u ovom jako važnom trenutku. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovo je vrlo važan trenutak. Hvala što ste došli u naš odbor i što ste spremni e, e, raspravljati o bfo i budućnosti kohezijske politike. Danas imamo važno glasanje Upravo smo prihvatili e, izvještaj e, e, na vlastitu inicijativu o sedmom izvještaju. to je vizija odbora ređi za budućnost kohezijske politike. To je vrlo važno glasanje. Mi nastavljamo rad u ovom smjeru E, potpomažemo budućnost kohezijske politike, izražavamo spremnost da vas podržavamo i da sudjelujemo u procesu pripreme zakonodavstva za sljedeće e, programsko razdoblje. E, naš odbor ćemo početi raditi na tome čim dobijemo prijedloge za legislativnu uredbu. Sad ćemo početi s javljanjem za riječ. Počinju koordinatori. Imamo jedan sat na, raspolaganju. E, molim vas toga da budete kratki. Možda tri minute za koordinatore, a manje za članove odbora ređi. E, gospodin Van Nisteluroj ima prvi riječ. E, hvala povjerenice. E, vrlo dobro što ste još jednom e, s nama u ovom odboru. 30 godina kohezije i sada e, radimo pregled situacije. Sedmi kohezijski izvještaj je pozitivan. Ako pogledamo što je napravila kohezijska politika i kako to možemo iskomunicirati, ona je održala Europu kao cijelenu, to je kao neko čudo. Nakon pada komunizma vrlo smo se dobro integrirali i izgradili gospodarstva, ojačali e, upravljanje. E, imamo gospodarstvo koje se podređuje socijalnim načelima. Mm, imamo 28 različitih identiteta i različitih država, članica. to je veliki izazov i veliko dostignu, dostignuće. Ono mm, što postoji je mnogo jače vrlo često nego naši snovi. E, ovaj model funkcionira. E, ovaj e, takozvani efekt preljevanja, spillover efekt. E, to ste spomenuli i e, danas. Mogli smo reći koja je osnova koja je dovela preko kohezijske politike do drugih politika potakla unutarnje tržište, jedinstveno tržište, potakla promjene u klimatskoj, održivoj, e, okolišnoj politici. E, potakla sva ta ulaganja. E, više od 150% e, svakog eura ide u proračun za ove sve ciljeve. E, Austrija će biti sljedeći predsjedatelj Unijom da dobiva više od 2 eura na svaki uložen euro. E, e, neto uplatitelji, ali u EPP-u ćemo imati raspravu o ovim e, eksternalnostima, vanjskim elementima. Moramo biti snažniji. E, dok se ne donese e, odluka o budućim financijama u vijeću. Druga stvar, kad gledamo e, kako možemo izgraditi ove nove zakonodavne prijedloge. Možda nam možete nešto više reći o tome. Imat ćemo CPR, imat ćemo kohezijski fond, socijalni fond. Možete li nam reći nešto više što, kako E, idu vaša razmišljenja, što ćete predložiti parlamentu, jer se moramo pripremiti. Moramo se pripremiti i na novu strukturu e, svih zakonodavnih prijedloga. Rekli smo tisuću puta, evo to je bio izvještaj naše predsjednice o teritorijalnoj suradnji. Tu trebamo jačanje. Vidimo da imamo instrumente E, recimo pametna specijalizacija, to nam je poglomo u e, kontaktima, u uvjetovanostima, ali moramo i jače pogurati stvariti kako bismo došli do europske suradnje i opipljive e, europske dodane vrijednosti. I to će biti most prema drugim programima za europski proračun. E, obzor 2020, e, e, okvir za istraživanje i razvoj. Zemlje neto uplatitelji to dobro shvaćaju. Naša kohezijska politika djeluje. Imamo velike mogućnosti. Možete li nam nešto više o tome reći? I zadnje, vidljivost Ljudi moraju imati sliku o nama. Imali smo tu izložbu u Svibnju, u, Svibnju u prošle godinu, 30 godina kohezije. Ali, mi smo bili s našim izaslanstvom prošlog tjedna u Sjevernoj i Irskoj, na mostu u Londonderiju, onaj slavni most. E, koji je bio u e, programu za mir. E, prešao sam most, mogu vam reći, ona ploča koja ona ploča koja govori o tom mostu je potpuno uništena i to me je smlavilo. Moramo komunicirati. Johannes Han je to pokazao na velikoj manifestaciji pred dva tjedna. A, nitko kad odete tamo, nitko nema hrabrost da doprinese vidljivosti. To je čudno. Ako ne budemo u tome bolji, ako imate odnos s nekim, onda ga održavate. A, trošite novac a i onda tisuće e, ljudi idu preko mosta i onda što vidite? Tu ploču koja je uništena na toj ploči se više ništa nije moglo pročitati. Tu trebamo uvesti velike promjene. E, u omnibusu imamo neke prijedloge za to, ali nešto je krivo sa takozvanim selling and telling. E, prodati i govoriti o stvarima, reklamirati stvari. E, koristim ovaj čekić, moramo se držati određeno vremena. Gospođa Krelin. evo E, e, čuli smo već mnoge važne stvari koje ne trebam ponavljati. E, gospođo Kreću, rekli ste da neke zemlje su spremne da više plaćaju u europski proračun, ali dobro znamo da neke zemlje u sadašnjem trenutku glasno kažu da nisu spremne više uplaćivati napraviti, e, žele po mogućnosti manje plaćati. Evo, moje pitanje, e, znamo, to je u nažalost Nizozemska, Danska, Švedska i čak i Austrija. Austrija koja će biti sljedeći predsjedatelj e, vijeća, Imate, e, e, jeste, li e, jeste li posjetili te zemlje i tamo objasnili koju dodanu vrijednost i te zemlje imaju od europske kohezijske politike? Izvještaj koji smo danas usvojili je vrlo važno. On jasno kaže to nismo mi u nekom vakuumu ta kohezijska politika, ona je vrlo konkretna ona je politika ulaganja e, e, ona e, podržava cijelu Europu istraživanje se ne radi samo u obzoru već i u drugim programima programima za okoliš za istraživanje i razvoj i tako dalje samo sam neke spomenula mm, države članice koje nisu spremne da e, više doprinose e, riskiraju i e, ugrožavaju i te politike. Možete li nam o tome nešto reći? Ja bih jako željela da postupak Omnibus postane stvarnost. Gospođa Vresli je pozvala na sastanak. Ne znam što ćemo tamo čuti. Možda vi nešto o znate o tome kako stoje pregovori. E, tu imamo još e, problema sa stupanjem na snagu o, uredbi za financiranje. Mm. Mi smo brzo pregovarali ali ako e, se pregovori o, produžavaju, to nam može samo škoditi. Moramo nešto zaključiti brzo. Gospođa Tomašić ima riječ. Hvala predsjednice. E, gospođo povjerenice, e, Brexit koji nadolazi i, sve, i svi izazovi za kohezijsku politiku, često spominjemo dodanu vrijednost. Mislim da je stoga važno da promičemo uvjet u zakonodavstvu za e, multifunding financing. Kako će komisija poticati bolje korištenje ovog višestrukog e, financiranja koje donosi dodanu vrijednost državama, članicama i regijama? Hvala. Gospodin Van Miltenburg. E, neću biti tako kratak kao ECR. Slažem se sa povjerenicom e, da VFO ne može biti business as usual. E, e, imali smo jedan članok da će rezovo biti umjereni. To je rekao gospodin Ettinger, vaš kolega. Naravno, rezovi će postojati, nadamo se da će biti skromni Moramo učiniti više smanje novca, to je jasno. E, rasprava e, se mora koncentrirati na tematske fokuse, ali i na načine trošenja. Imam nekoliko pitanja. Čuli smo da ćemo imati jednu uredbu za e RDF i kohezijski fond. Kakva je tu situacija? isto tako Eh, ono što je rekao gospodin Van Nistelroj, eh, dizajn eh, pravnog okvira. Hoćemo li imati vezu između kohezijskih fondova i nasljednika, nasljednika CEFA? Mm, mm, CEF 2.0 mislim da mm, kako će se odvijati sinergije hoćete li i e, surađivati sa drugim e, glavnim e, upravama kako ćemo modernizirati proračun i kako ćemo dobiti više dodane vrijednosti i više sinergija. Pitanje tematskih ciljeva, vi ćete to smanjiti na ograničen broj. Zašto je to tako? E, e, bolje fokusiranje ili šira definicija te tematskih ciljeva. I posljednje pitanje, situacija e, trebali bismo više informacija o implementiranju prijedloga uvjetovanosti vladavine prava. To će biti krovna uvjetovanost Hoćete li nam, molim vas, nešto više reći o ovoj temi, jer je to jako važno za naše buduće rasprave. Hvala lijepa. Hvala gospodine Van Nistelburg, gospodin Omaži Imari, Gospođo predsjednice, hvala. Povjerenice, hvala što ste opet među nama. E, imam nekoliko pitanja. Mm, ili komentara. Kohezija je više od politike, to je načelo, e, to je osnova, e, to je e, samo središte europskog projekta i mislim da što više konsolidiramo koheziju, to ćemo više osigurati budućnost Evropske unije, ali što više slabimo kohezijsku politiku, E, to više riskiramo e, da će se Evropska unija urušiti. Druga stvar, e, političko stajalište Evropskog parlamenta pa, Europskog parlamenta je poznato. To je unitarno stanovište svih klubova i svih odbora u parlamentu izvještaj Westfall, o, o, o, o izvještaj Olbrich, e, e, izvještaj Žulo. Prema tome imamo e, političko jedinstvo u parlamentu, želimo kohezijsku politiku koja će i dalje biti ambiciozna. Ali pitanje koje postavljam jeste da li to jedinstvo postoji u samoj komisiji? Ono što konstatiramo ovdje jeste da to E, jedinstvo očito ne postoji u Europskom vijeću. U vijeću ono ne postoji, a to je glavni problem pred nama. Treća stvar, sada smo u kontekstu gdje se pitamo, e, traži se od nas da učinimo više s manje novca, ali e, moramo se suočiti s izazovom migracija, sigurnosti, izazovom e, kontrole naših granica. E, novi izazovi postoji u obrambenoj politici. Sve e, su to nadležnosti koje, na koje utječe evropski ugovor. mi smo u čudnoj situaciji. Mi žrtvujemo tradicionalne politike za ZPP i e, kohezijsku politiku. To je, one jesu obvezne po ugovoru kako bismo odgovorili na nove izazove koji su e, nadležnost država članica, a ne e, Unije. naravno, četvrto, kohezija nam donosi mnogo i to svim državama članicama. Međutim, zaboravljamo uvijek, e, zaboravljamo reći da je kohezija intervenirala e, u ponovno ujedinjenju e, Njemačke. Njemačka je mnogo profitirala od kohezijske politike. Za istočne zemlje, kad je pala željezna zavjesa i kada su te zemlje ušle u Europsku uniju, Kohezijska politika je masovno intervenirala i pomogla, a također i južne zemlje su e, od nje mnogo profitirale i iskoristile. Oni koji putuju u Portugal, Španjolsku i Grčku e, desetljećima vidite napredak koji je tamo postignut. E, Francuska tako loše postupa sa prekomorskim e, područjima i najudaljenijim područjima. Ne možemo računati na Francusku e, za pomoć tim regijama. One, te regije ovise o kohezijskim e, fondovima. Stoga su neki scenariji katastrofični za Francusku, ali i za najudaljenija najudaljenije područja. svi ovi elementi moraju biti uzeti u obzir e, kad razgovaramo sa akterima, naročito sa e, francuskim predsjednikom koji mora igrati ključnu ulogu i koji će biti na plenarki u Strasboru u travnju. E, možete biti uvjereni. I, mislim da svi moramo se boriti na svim razinama kako bismo spriječili najgore Nažalost, e, najgore se može dogoditi i stoga pozdravljam sve e, napore da e, vaše napore da te katastrofe spriječimo. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Rope, u ime kluba, izvolite. Hvala, gospođa predsjedateljice, hvala povjerenici što je došla na naš sastanak i što nam je objasnila određene stvari. Prvo želim bih vas pitati o novim referentnim vrijednostima, novim indikatorima po kojima ćemo moći uspoređivati države članice nakon 2020. Hoće li ta usporedba biti temeljena samo na BDP-u ili ćete uvesti neke nove referentne vrijednosti? E, situacija sad nije jasna. Što se toga tiče, također ste rekli da države članice daju različite doprinose europskom proračunu. Ja se ne slažem. Sve države članice plaćaju jednako, dakle 1% njegovog e, bruto nacionalnog dohotka. BDP je drugačiji, ali ono što 200 milijuna jednoj državi članici 200 milijuna može biti mnogo, a drugoj može biti malo. Mislim da bi neto platitelji trebali mogli više zahtijevati u smislu kohezije a kohezija se može odvijati također u samim državama članicama, ne samo između različitih država članica, jer znamo da postoje velike razlike i u pojedinim državama članicama. Također vas želim pitati sljedeće. Lokalne vlasti su glavni faktor u području kohezijske politike, a snažne lokalne i regionalne vlasti mogu postići mnogo toga. Ali situacija danas je takva da kako bismo imali jake lokalne vlasti, potreban nam je jak eh, regulatorni okvir a nemaju sve države članice nacionalne zakone koje su koji su naklonjeni lokalnim vlastima. Interesi lokalnih vlasti zaštićeni su poveljom e, lokalnih e, vlasti Vijeća Europe, ali Europska unija nije ratificirala tu povelju. Ja mislim da kad bi Europska unija ratificirala tu povelju, to bi značilo da ćemo imati iste uvjete za sve lokalne vlasti i to bi moglo poboljšati kvalitetu rada i života lokalnih vlasti u Europskoj uniji. Mogli bismo to podići na novu razinu i time bismo spriječili politikanstvo u aktivnostima lokalnih vlasti. Moj treći komentar tiče se razlika u Europskoj uniji. Razlike su značajne na primjer u području poljoprivrede gdje nove države članice koje su pristupile nakon 2004. primaju manje sredstava. Još jedan problem je taj da određeni proizvodi koji se prodaju u određenim državama članicama, na neki prehrambeni i kemijski proizvodi su manje kvalitete u nekim državama članicama. Zahvaljujem. Povjerenice, vrlo vjerojatno je ovo e, vaše zadnje pojavljivanje prije predstavljanja novog financijskog e, okvira. Vi slijedimo vaš e, trud po pitanju kohezijske politike, ali ne možemo prikriti našu zabrinutost kada je riječ o vrlo kompleksnom scenariju kojeg još moramo izgraditi. Da, već ste najavili nekakve rezove, znači u siječnju 2018. godine povjerenik Otinger, e, riječ je o tome da smo tome raspravljali 14.2. E, u odboru i oni se tiču budućnosti naše kohezijske politike. Ima nekoliko scenarija. Prvo, e, zadržavanje ovog trenutnog okvira od 370 milijardi. Drugo, eliminiranje znači financiranja za neke razvijenije regije, znači koje, koje je padalo 95 milijardi i također tri zadržavanje financiranja samo za one takozvane e, znači e, nerazvijene zemlje sa smanjenjem od 24 milijarde. Dakle, on je ovdje detaljno, nije se detaljno izrazio, nego je samo govorio o tome da kohesku politiku treba osiguravati i dalje za europski kontinent. Kada govorimo o proračunu, ja mislim da ta rasprava još uvijek nije u potpunosti jasna koja je vezana uz makrouvjetovanost i uz strukturne reforme. Moramo se podsjetiti da je u e, šestom mjesecu 2016. godine ovaj parlament rekao ne makro e, E, e, e, makroregionalnoj uvjetovanosti. Ali mi smo na taj način izgubili također i određenu uspješnost i činjenica je da smo zbog toga ja i neke kolege iznimno skeptični. Možete li nam dati možda neke preciznije informacije vezane uz strukturne reforme, uz sama sredstva proračuna te u gospodarsko upravljanje za razdoblje nakon 2020. godine. Kada govorimo o borbi protiv siromaštva, mi smatramo da je ključna pomoć državama članicama, posebice Grčko i Italiji e, na način da se uspostavi minimalni zajamčeni dohodak e, i također da se to napravi prema primjeru u drugim zemljama u kojima to već postoji i da to bude uključeno u e, znači osmišljavanju budućeg financijskog okvira. Također smo zainteresirani za pilot projekt po pitanju industrijske tranzicije koje, do koje može, koja može, e, koja je do početka e, obuhvatila 10 regija. Također moramo se povezati sa e, stručnjacima na lokalnoj razini i također sa OECD-om kako bismo mogli osigurati dodatna sredstva za pripremanje e, znači e, profesija u budućnosti kako bismo osposobili naše mlade i također kako bismo osigurali društvo bez ugljičnu industriju. Hoće li biti moguće proširiti sudjelovanje na druge regije, također i na one industrijske e, gradove koji su i prepuni e, emisija štetnih plinova? također, hoće li oni biti uključeni u vaš okvir za nove planove? Također, hoćete li uzeti u obzir jako stara postrojenja koja imaju zastarjele tehnologije i koja imaju jako visok e, okolišni učinak? Hvala lijepa, imam osam govornika na popisu. Želite li sada odgovoriti? Dat ću jednu minutu svakom govorniku i vi ćete onda dobiti ostatak e, vremena da odgovorite na sva pitanja. Sada gospodin Van, izvolite, jedna minuta. Hvala predsjedateljice, hvala povjerenici što ste nam se pridružili. Lambert je spomenuo misiju u Sjevernoj Irskoj gdje smo bili prošli tjedan. Ja sam izvjestitelj e, za jedno izvješće učinka europskih fondova u Sjevernoj Irskoj i ova misija prošli tjedan bila jako korisna. imaju mnogo prekograničnih projekata koji su financirani. Također tiču se i granice Također, mirovni program je financirao jedan program koji cilja na pomirenje raznih zajednica nakon desetljeća sukoba tamo i siguran sam da ćete se svi složiti da se ovi programi trebaju nastaviti nakon 2020. Pitanje za vas, da li ste optimistični, hoćemo li uspjeti financirati te programe, jer takvi programi su od ključnog značaja za mir i napredak u Sjevernoj Irskoj. Hvala lijepa, gospođa predstavnik. Zahvaljujem povjerenice što ste danas ovdje s vama. Kao kako nas je predsjednica e, podsjetila, mi smo danas ovdje usvojili jedno izvješće sa velikom većinom, a koje ima cilj e, da Europski parlament da snažnu potporu rješenjima za sve regije u okviru kohezijske politike. Ja vjerujem da ako želimo zadržati sve regije unutra, unutar te politike, e, jedino se smijemo odreći nekakvih 5, 6, možda 7% e, i ako je moguće da... Mm, ako govorimo o tih 5 ili 6%, onda mora biti riječ o dodatnim financiranjima u okviru sufinanciranja. Ja bih vas htjela podsjetiti na dvije stvari. Prvo, pojednostavljenje. Iznimno je bitno da novi zakoni, nove uredbe predvide vrlo snažno pojednostavljivanje kako bismo dali znak i signal da smo zaista spremni brže reagirati idući put. Drugo, mi smo vrlo jasno u izvješću rekli da Europski e, socijalni fond mora ostati dio kohezijske politike i strukturnih fondova. Zašto? Zato što bi odvajanje socijalnog fonda značilo da ne možemo raditi na čitavom nizu politika vezanih uz rad koje su e, temeljne za uspjeh kohezijske politike. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Bogović, jedna minuta. Kohezijska politika je jedna od eh, onih koje prije, u, prvo, u prvi plan stavlja solidarnost, a ovdje je riječ ne samo o načelu solidarnosti, nego također o načelu subsidijarnosti. Eh, to je politika koja je pokušala nadići egoizam nacionalnih eh, vlada i stranaka, odnosno došlo je do toga da, nije do, da se nije uspio ostvariti ravnopravna razmjena na tržištu i nisu se uspjeli uspjeli nadići neki, znači neki problemi u okviru drugih politika. Upravo zato smo stvorili kohezijsku politiku kako bismo nadišli već postojeće sukobe na drugim područjima. Kada govorimo o planu Europske unije za gradove i također druge inicijative kao što su Smart Cities and Villages, sa time se ja bavim, one su i dalje u drugom planu. Kada govorimo o financijskoj perspektivi, mi moramo pronaći više sredstava za te prioritete. Imamo jako velike poteškoće kada promičemo i komuniciramo vezano uz europsku kohezijsku politiku i sve ono što se ne uspjeva realizirati e, vrlo često je vidljivo javnosti. Ja pokušavam koliko je god to moguće komunicirati koja sva dobra čini kohezijska politika. Na primjer, ako vidite između trećeg i petog četvrtog e, će u mojoj zemlji biti održan sastanak sa gradonačelnicima i predstavnicima odbora regije gdje ćemo raspravljati o učincima kohezijske politike. I ja smatram da tom prigodom imamo jako veliku odgovornost. Mi ne smijemo e, previše mijenjati pravila zato što e, ta kontinuirane promjene, te kontinuirane promjene zapravo mogu biti velika prepreka za učinkovito korištenje fondova. Papadakis, izvolite, imate jednu minutu minutu. Hvala predsjedateljice. U obrazloženju izvješća o zaostalim regijama u Europskoj uniji stoji sljedeći sažetak. Izvjestitelj misli da treba razmisliti o neučinkovitosti nefleksibilnog tržišta rada gdje je kolektivno pregovaranje pravila. Gospođo Kretu. Možete li potvrditi da je mišljenje komisije da kolektivno pregovaranje ne bi trebalo biti pravilo, već bi se trebali svugdje nametnuti fleksibilni uvjeti? Jer ako je tako, to znači da komisija želi riješiti se kolektivnih e, ugovora, a što je važna poluga za radnike. Misli, smatrate li da su kolektivni ugovori oblik e, nefleksibilnosti? Hvala, gospodin Polčak. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Cijenim ovo što nam je rekla povjerenica danas. I gospodin Omarđe je govorio o izazovima koje imamo, a kao što su gospodin Bogović i gospodin Van Nistelroj rekli, ljudi nisu baš svjesni da Europska unija nešto čini. Ne znaju što Europska unija čini. Dakle, kad građani voze novom cestom ili kad njihova djeca idu u novu školu koja je izgrađena sredstvima Europske unije, ljudi bi trebali znati za to. I jedna obična ploča nije dovoljna da se prenese ta informacija. Moramo dobro razmisliti o tome kako osvijestiti građane. Države članice nije briga hoće li ljudi to znati. Ali kada se ti projekti odobre i podrže jednim pravnim dokumentom, onda dio toga sporazuma treba e, se ticati publiciteta, dakle treba promovirati Europsku uniju. Hvala, gospodin Novakov. Hvala lijepa, hvala povjerenici, uvijek je zadovoljstvo kada dođete na naš odbor, spomenuli ste da je dobar pristup za naše kolege u odboru za proračun da dobiju informacije prije nego što dobiju prijedlog OVFO-a kako bi bili dobro pripremljeni. I mogu vam reći da 29. svibnja bit ćemo i više nego spremni da se suočimo s tim izazovom. Također ste spomenuli da će brzina biti ključna jer imamo kratke rokove. A to me podsjeća na jednu video igricu koju sam igrao kao dijete, zove se Need for Speed i glavni cilj igre bio je izabrati najbolji put i kako bismo stigli prvi pobjedili u utrci i siguran sam da će ovaj odbor s vašom podrškom odabrati najbolji put i da ćemo pobjediti u utrci. Posjetio sam mnoge zemlje tijekom proteklih mjeseci i dobio sam svaki put istu poruku. Zašto režete sredstva za koheziju nakon 2020. I stalno se pitam, tko to govori ljudima? Dakle, ciljevi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci uz eh, najbolji eh, mogući VFO trebali bismo, dakle, proširiti poruku da će Europska unija podržati te regije da ne napuštamo kohezijsku politiku. Dakle, ako građani osjete da ih kohezijska politika podržava, nastavit će vjerovati u Uniji. Hvala, gospođa Vort. Hvala lijepa. Mir, socijalna inkluzija, napredak, solidarnost. To su stvari koje može do kojih može dovesti kohezijska politika. E, Liverpool zna to jako dobro kao i Sjeverna Irska koja je spomenuta. Građani Liverpoola znaju da se Europska unija brinula o njima kada njihova vlastita vlada nije i oni su glasovali za ostanak u Europskoj uniji. Mislim da je važno da se to zna. Neki od tih zaboravljenih i napuštenih gradova ne bi bili uspješni kao što su sada da nije e, razvojnih politika Europske unije. I hvala vam na tome. Samo sam htjela pitati za Rome, jer ja sam bila odgovorna za izvješće o socijalnoj koheziji u marginaliziranim zajednicama i u tom izvješću sam se borila da izričito spomenemo situaciju e, Roma, koji su među najisključenijim zajednicama u Europi. I prošli petak bila sam u Barceloni na kongresu e, romski, žena Romkinja i to je bio jedan divan događaj, ali one još uvijek nemaju pristup e, obrazovanju, još uvijek ih se diskriminira u, na primjer, pristupu zdravstvu i moramo osigurati da tu zajednicu stavimo u središte onoga što činimo. Imamo mnoge situacije gdje se događa rasizam i diskriminacija u Europi, ali za Rome situacija je oduvijek takva i stvari su još teške za njih. I kako možemo osigurati da oni, da se oni okoriste ovakvim budućim resursima? Hvala. Zadnji govornik gospodin Buda, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Zahvaljujem i povjerenici što je danas ovdje došla s nama. Ja bih htio postaviti jedno pitanje. Vidite li možda u budućnosti bolju sinergiju između kohezijskih fondova i fondova zajedničke poljoprivredne politike? Mišljenja sam da se ta sinergija dovoljno nije iskoristila do sada, a ona bi mogla poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima. Imam jedan komentar. Jako sam znači iznenađen, zapravo zaprepašten tom raspravom e, e, između tih takozvanih normalnih zemalja i onih koje e, imaju znači koje daju koje imaju samo taj neto doprinos i oni drugi koji su kao primateljice. Rumunjska se protivi takvoj vrsti znači takvoj vrsti kohezijske politike i provođenja politike. Imamo osobe u Rumunjskoj koje žive prvenstveno na selu, a školovati te osobe je iznimno skupo. Austrija je je ta koja se protivi promjenama koje se žele uvesti, a mi smo u Rumunjskoj ti koji moramo raditi i dalje na infrastrukturi. A tko radi na infrastrukturama? Austrijske tvrtke. To su prvenstveno austrijske tvrtke. Jako puno bolnica su izgradili austrijanci i druge neke države koje također dolaze na tržište. Kao što vidite, svi izvlače neku korist iz kohezijske politike, a ne samo one države koje su u nepovoljnijem položaju i mislim da bismo na tome trebali insistirati. Također želim insistirati i na e, vidljivosti tih kohezijskih politika zato što su one bitne za svakog građanina. Svaki građanin neovisno o tome odakle dolazi ima neke koristi od europskog sudjelovanja. Hvala lijepa. Imamo dovoljno vremena, 25 minuta, da ćemo odgovore. Hvala lijepa. Ispričavam se ako ne uspijem detaljno odgovoriti na svako pitanje. Prvo, hvala lijepa na svemu i čestitala bih vam na glasanju koje ste održali danas, a mislim da je to bilo jako važno. Da počnem s pitanjima, gospodin Van Nistelroj. Da, naglasili ste važnost kohezijske politike za nove države članice i također dodatnu vrijednost eh, za sve države članice. I mislim da tijekom ovih 30 godina zaista smo pokušali ispuniti sporazume iz eh, ugovora jer kohezijska politika je dizajnirana tako da se smanje razlike između naših regija, ne samo između država. Slažem se s vama što ste rekli za eksternalije i indirektne koristi, dakle to je nešto zajedničko između vas i gospodina Bude i drugih koji su o tome govorili. Mislim da je jako važno reći da po mom mišljenju sve države su neto korisnici i dobitnici kad uzmemo u obzir sve brojke. I mislim da trebamo i bilateralno razgovarati. Kao što sam rekla, moj prvi prioritet u mandatu je pomoći najmanje razvijenim regijama, ali u zadnje vrijeme sam se posvetila bolje razvijenim zemljama. Bila sam u Rimu, tamo sam razgovarala s njihovom e, novom vladom. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Bila sam u Parizu, Berlinu. zahvalan sam gospođi Krell jer imali smo ovaj nesporazum između SPD-a i CDU-a o važnosti kohezijske politike i vojnosti da se uplaćuje više i mislim da je ta zajednička izjava Francuske i Njemačke snažan signal i naravno to su države koje bi mogle voditi glavnu riječ u Europskoj uniji. Mislim da je jako važno da ova zajednička deklaracija e, Njemačke i Francuske. Mislim da je solidarnost jako važna tu se radi o očuvanju, ovih jedinstvenih projekata koje imamo. Što se tiče teritorijalne suradnje, i to je važno, zahvalna sam odboru ALDE koji je organizirao nakon ovog sastanka danas popodne konferenciju o Interregu i tamo ću govoriti o koristima koje imamo od toga. A spomenuli ste ovaj primjer Sjeverne Irske i mislim da je šteta što svi misle da nije London, Belfast i Dublin koji je financirao te projekte nakon desetljeća rata, već je Brisel omogućio taj program. I također je tužno što eh, građani ne znaju da smo mi svi omogućili te programe kako bi se zalječile ove rane koje još imamo u Europi. Jako sam zainteresirana za te prekogranične programe suradnje. Znate da sam govorila i o misijama u kojima sam bila u Frankfurtu. A sada e, mlade generacije ne, više ne znaju da je postojala ta željezna zavjesa prije 89. E, što se tiče tajminga za novu uredbu, mi radimo punom brzinom na pripremi novog zakonodavnog teksta. Već održavamo unutarnje rasprave gdje analiziramo opcije koje imamo, koje su preferencije. E, nismo još donijeli nikakvu odluku, a kada odluka bude donesena o datumu usvajanja, Odmah ćemo to javiti svim eh, suzakonodavcima, naravno vama. Vezano za aktivnosti komunikacije, uvijek govorim da je zajedničko upravljanje također i zajednička odgovornost. I kao što sam rekla u svojoj izjavi, zaista mislim da su države članice mogle više učiniti o tome da se osvijeste građani o tome zašto se koriste sredstva EU. Imamo ovaj akcijski plan za komunikaciju e, na kojem surađujemo sa glavnom upravom za komunikacije, sa lokalnim e, mrežama i raznim e, drugim mrežama ali mislim da nacionalne i lokalne vlasti ne čine baš uvijek dovoljno da nam pomognu da proširimo glas o dodanoj vrijednosti Europske unije. Imamo jednu digitalnu kampanju u 20 država članica koja traje 2008, tijekom 2018. godine i zaista mislim da nešto možemo učiniti sa svim ovim strategijama i pokušavamo dobiti najbolju moguću vrijednost e, za uloženo. Ali kao što sam rekla, naša istraživanja još uvijek pokazuju da možemo učiniti više, pogotovo od strane država članica. Ne želim nikoga kriviti, ali mislim da ne možemo sve činiti iz Brisela. Naravno, ni ne znamo sve o projektima koji postoje u regijama kako bismo ih promovirali. Što se tiče omnibusa, financijske uredbe, pomalo sam e, razočarana jer sam se nadala da će to stupiti na snagu ranije. To je trebalo biti na korist e, korisnicima da im olakša život. Znate da od početka mog mandata smo osnovali radnu skupinu e, za pojednostavljenje koje bi mogla olakšati život korisnicima. To je moglo biti učinjeno još prije godinu dana. Naravno razumijem da se to još e, analizira s pravne strane i nadam se da će to biti finalizirano do kraja svibnja. Nadala sam se da će to stupiti na snagu e, do 1. siječnja jer također to pomaže u sinergijama koje se ovdje mnogo spominju i to također pomaže državama članicama da se lakše nose sa problemima kao što je integracija migranata Žao mi je, ali nadam se da će to stupiti ipak na snagu u svibnju. Što se tiče država članica koje su voljne dati veće doprinose, nadam se da ovi signali iz eh, jakih zemalja, da će ih mnogi slijediti, ali s povjerenikom Ettingerom sam za prošli tjedan bila u odboru regija i on je pozvao članove odbora regija da komuniciraju s vladama i ja mogu također reći isto. Naravno, pohvalila bih države koje su već rekle da su voljne dati veći doprinos, neke imaju određene uvjete, neke nemaju, ali sve u svemu Mislim da je važno da većina država članica bude spremna dati veći doprinos i nadam se da će svi razumjeti kao što je objasnio gospodin Buda da je to situacija u kojoj bi svi bili dobitnici. Što se tiče višestrukog financiranja, Mislim da je jako važno imati tu zaštitnu mjeru. Što se tiče tematskih koncentracija, to je uvedeno za 2014-2020, zakonodavni okvir. E, tiče se koncentriranog financiranja u ključnim područjima. i to doprinosti orijentaciji na rezultate, a to je važno nama da imamo dobar, dobre rezultate na terenu. Po mom mišljenju mislim da trebamo zadržati to načelo, ali to bolje razjasniti kako bi bilo što jednostavnije za provedbu. Možda bismo mogli razgovarati o smanjenju različitih broja različitih tema ili se fokusirati na određene ključne prioritete za neke regije. To su opcije koje još uvijek istražujemo i kao što sam rekla još nije donesena nikakva odluka. Konstanci sam odgovorila na pitanje o omnibusu, gospođa Tomašić mislim da su sinergije ključne u vrijeme kad moramo što više činiti na terenu kako bismo iskoristili sve instrumente koje imamo. Mislim da je jako važno ono što ste rekli. Gospodin Van Mittelburg dosta je pitanja postavio i na jedno sam odgovorila o tematskim ciljevima o svježim sredstvima, pitali ste me, očito je da su nam potrebna svježa sredstva, ali također nam je potrebno više koherentnosti u proračunu i treba nam proračun u kojem e, politike i instrumenti podržavaju jedni druge i gdje nema dupliciranja i moramo iskreno reći da još nismo sve uspjeli i postoje različita pravila za iste troškove. Na primjer, ako se morate prijaviti za obzor 2020. nema puno uvjeta za ispuniti, ali ako se morate prijaviti kroz kohezijsku politiku. Postoje mnogi uvjeti. Dakle, ako želite nešto prijaviti kroz kohezijsku politiku, uvjeti su zaista komplicirani i mislim da je, imamo dosta instrumenata i važno je imati integriran odgovor za države članice regije i gradove e, kad se radi o pojednostavljenju. Ja se zalažem za radikalno pojednostavljenje kohezijske politike, jer bilo da živite u bogatoj ili siromašnoj zemlji, postoje određene kompleksne situacije, ponekad su noćna mora za korisnike i žao mi je što vidim mlade ljude koji ne mogu iskoristiti naše fondove jer su pravila tako kompleksna i drugačija su pravila za drugačije fondove. Dakle, moramo raditi na tome da donesemo jedinstven skup pravila ali kao što ste rekli, trebamo biti fokusirani kako bismo postigli rezultate. Pitali ste me o vladavini prava. Bavimo se već e, tom temom, kao što znate, i razgovarat ćemo o tome kakav će mehanizam tu biti. Nismo do sada bili spremni. Imamo te ex ante uvjete. Do sada su se ticale samo okoliša, socijalnog okoliša, ali moramo podsjetiti neke države članice da kada se pridružuju obitelji nemaju samo beneficije, već također i određene dužnosti i odgovornosti. Ne znam još što će biti s time, znam da je ta kondicionalnost obvezna, e, više ćemo o tome još e, i razgovarati ono što mogu reći da po mom mišljenju ne samo neće to imati utjecaj samo na kohezijsku politiku, to bi trebalo biti horizontalno. Ako nešto uvedemo, to će vrijediti za sve fondove. Jer ne razumijem zašto ako se prijavljujete za obzor 2020. ne postoje ti uvjeti, a za samo kohezijsku politiku postoji, ne postoji na primjer za poljoprivredu i mislim da to nije baš pravedno. Na početku sam imala dojam jer bila sam članica odbora DEVE tijekom svojih osam godina e, dok sam bila zastupnica i razgovarali smo o tome kako kazniti vladu koja se ne ponaša kako treba i u odboru DEVE pristup je bio takav da ne trebamo kažnjavati građane e, za ponašanje njihove vlade, ali sada više nije na meni da o tome odlučujem. Ali mislim da se možemo na ovu temu vratiti nakon što razgovaramo o tome u komisiji. i mislim da će i vijeće o tome razgovarati na sljedećem sastanku. Postoje i drugi uvjeti, na primjer, znate da je gospođa Merkel eh, govorila o migracijama, ali ne u smislu kazne, već kao poticaja da se odvoji više sredstava za regije koje su spremne primiti migrante. Također gospodin Macron je govorio o uvjetima vezano za socijalni dumping. Vidjet ćemo iz svega toga, iz svih tih stvari koje su pred nama, jer sada smo u tom stadiju, što će dobiti odobrenje država članica i Europske komisije. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja gospodina Mittelburga. Pitali ste vezano za ovu novu komunikaciju, da li moji kolege podržavaju kohezijsku politiku, pa znate da se mišljenja razlikuju. U toj najnovijoj komunikaciji kohezijska politika je prezentirana kao glavna investicijska politika za smanjivanje razlika između regija država članica nudeći jednake prilike građanima Europe i jasno je da komisija prepoznaje kohezijsku politiku kao glavni pokretač otvaranja radnih mjesta, održivog razvoja i rasta regija, tako da naravno da mislim da je to važno. O tome razgovaramo već godinama, da je potrebna reforma kohezijske politike u smislu nove dodatne vrijednosti, djelotvornosti, pojednostavljivanja, fleksibilnosti. I da bude više orijentirana na rezultate. Zajedno s odborom regiji mnogo smo toga učinili u tom smjeru, ali ako budemo očekivali da evropski proračun se bude bavio svim tim izazovima koje sam navela, održivi razvoj, socijalna inkluzija, nezaposlena sigurnost, obrana i tako dalje, potrebno nam je više, a ne manje kohezije. Dakle, po mom mišljenju, mislim da bi bilo dobro početi s time da vidimo kakve su nam potrebe i kakve su nam ambicije. E, povjerenik Ettinger je spominjao brojku od 1.1%, parlament je spominjao brojku od 1.3%. I vidjet ćemo kako će to ići. I mislim da ćemo imati dovoljno sredstava da, učin, da očuvamo ovo što imamo, što smo postigli kroz kohezijsku politiku i poljoprivrednu politiku. Gospodin ovarži kao što sam rekla, slažem se u potpunosti s vama. Više nego ikad nam je potrebna ova politika, pogotovo u ova nepredvidljiva vremena. I zaista mislim da ovo jedinstvo u Europskom parlamentu mi je od velike pomoći, pogotovo u odboru regiji i jako sam vam zahvala na tome. Što se tiče ovih različitih scenarija, Nadam se da je to bio poziv da države članice se razbude i vide što će to značiti. Ove krajnje periferne regije e, i dalje mislimo na njih. E, predsjednik Juncker se e, jako zalaže za to. Bili smo u Francuskoj Gvajani i vidjeli smo iz prve ruke ja sam bila i u u na Reunionu i vidjeli smo iz prve ruke kako je tamo siromaštvo i da, ima, da postoji velika potreba za sredstva Europske unije na tim područjima. I nadam se da smo u zadnjoj komunikaciji riješili mnoge probleme e, tih e, perifernih regija gdje se proizvode šećer, banane i slično. I mi smo te najudaljenije regije uvijek su u središtu naše pozornosti. Gospodin opet je spomenuo indikatore BDP po glavi. Mislim da je jako važno ponovno procijeniti kako je to sve organizirano ali u isto vrijeme moramo biti učinkovitiji. Slažem se s vama da neke države su neto korisnici, ali na kraju dana BDP po glavi nije uvijek e, najtočniji indikator. O tome smo već razgovarali. Do sada to je bio jedini indikator koji je jednoglasno prihvaćen, ali mislim da je jako važno također razmisliti o drugim stvarima, jer, na primjer, ovdje u Briselu ova regija smatra se bogatom, ali također tu postoje područja gdje je rašireno siromaštvo i gdje je slaba zaposlenost moramo i na to paziti. Što se tiče buduće raspodjele sredstava, radimo sa OECD-om kako bi se bolje odražavala regionalna zaposlenost, socijalna nejednakost, time što bismo uključili socijalne indikatore, indikatore siromaštva uz ova, ovaj eh, BDP po glavi i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Što se tiče lokalnih vlada i njihovog sudjelovanja, imamo to načelo partnerstva, sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti, civilnih društava. Svjesni smo da možda sve države članice ne čine tako, ali želimo uključiti sve lokalne i regionalne vlasti u procese donošenja odluka na EU razini i na nacionalnoj razini kako bi se ovo načelo partnerstva primijenilo kako treba. Imamo različite strategije za to i potičemo regije da okupe ne samo lokalne vlasti, već također poduzeća, sveučilišta. Naravno, ne mogu sve regije biti Silicijska dolina, ali na primjer u Poljskoj imamo regiju koja je snažna u aeronautici, dakle možemo graditi snage svih regija. Na primjer u nekim državama, u, na primjer na sjeveru partnerstvo je tradicionalno, a u drugim državama još moramo raditi na tom mentalitetu, jer znamo dobro kada da neki gradonačelnici misle da znaju sve. I moramo dakle sve uključiti. Gospođa Amato, mislim da je jako važno ono što ste rekli o scenarijima Mislim da sam već na neki način odgovorila na to pitanje. O ovim performansama nisam ništa rekla. Ne, to je bilo pitanje gospođe Damato. Znam da se i vi bavite time, gospodine Van Nistelnore, ali niste to ovaj put spomenuli. To je nešto što nije obvezujuće. To je dakle na dobrovoljnoj bazi od država članica. Što se tiče regija u tranziciji, u pravu ste, pokrenuli smo, ali tek prije tjedan dana. I to je kako bismo dobili vrijedno iskustvo koje se može primijeniti za sve regije. Odobrali smo neke pilot projekte za industrijsku tranziciju i onda ćemo vidjeti kako možemo primijeniti to i na druge regije. Dakle, u kontekstu regija u tranziciji, da, u pravu ste, to i radimo i kada dobijemo rezultate i kada budemo imali mogućnost proširenja toga, onda ćemo vam se javiti. Također imamo ovu platformu za dekarbonizirane regije i ove rudnike koji se zatvaraju. Radimo s potpredsjednikom Šešćovićem na odabiru pilot projekata, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionirati. Jedan takav projekt je proveden 75. u Velsu i tada smo prvi put govorili o solidarnosti kada su se zatvarali rudnici u Velsu. I Ujedinjena kraljevina je rekla da neće doći na vijeće u Parizu ako ne bude postojao fond za solidarnost. E, I koliko ljudi koji su glasali za Brexit je znalo da radna mjesta njihovih e, djedova i roditelja 75. 76 su ovisila o fondovima Europske unije. To je ironija svega toga. E, povjerenik Thompson je bio prvi povjerenik za regijsku politiku koji je pokrenuo te fondove. I u potpunosti se s vama slažem. I mislim da smo mnogo toga učinili u Ujedinjenoj kraljevini. Drago mi je bilo čuti od kolege Michel Barniera, glavnog pregovarača, da bi vlada Europske unije, e, vlada Ujedinjene kraljevine žela nastaviti s nekim projektima kao što je PIS program. I mislim da sve ide u dobrom smjeru. Mislim da ćemo nastaviti s projektima koje imamo u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, tu je metro u Cardiffu i mnogi veliki i mali projekti. i sada je gotovo izvjesno da će se ti projekti nastaviti do 2023. i Ujedinjena kraljevina će nastaviti uplaćivati do 2023 to je njihova obveza, a ne kazna, jer o tome su oni glasali u vijeću da će ta sredstva uplatiti za te programe. Mislim da nemam više mnogo vremena, tako da... Gospođa Breso nije ovdje, odlazi, ali Slažem se eh, da je pojednostavljivanje važno, već znate da po mom mišljenju socijalni fond treba ostati unutar kohezijske politike, jer kohezijska politika mnogo doprinosi toj socijalnoj eh, koheziji i to treba ostati zajedno. Što se tiče napretka provedbe, gospodine Bogoviću, to će biti nasnažni argument kad se budemo borili za proračun moramo izvršavati taj proračun i trošiti novac koji smo dobili. E, to je 53% e, alokacija u kohezijske politike, gotovo 50% za kohezijsku politiku. Gotovo 200 milijardi e, je dodijeljeno 700 tisuća konkretnih projekata na terenu. Tu nemamo velike razlike sa posljednjim programskim razdobljem. Rekla bih međutim da je tu važna brzina gospodine Novakov. Slažem se s vama. E, sjećam se emisije bugarske televizije što se, e, kako se zvala ta igra? Need for speed, da, da. Trebamo brzinu, ali ona ne smije naštetiti kvaliteti. To je važno za naše projekte. Ova kvaliteta nam daje povjerenje. Ljudi ime dobivaju povjerenje u nas. Gospodin Polović je e, također govorio o urbanoj agendi. Zaista smatram da moramo imati nešto ne samo za urbanu politiku, već i vezu te politike s e, ruralnom politikom. Francuska i Njemačka imaju vrlo dobar projekt. Oni e, zaista žele jednu konferenciju u Berlinu gdje će se govoriti o vezi o, između ruralne i urbane politike. E, pozdravljam inicijativu njemačke vlade za tu konferenciju. Važno je e, to, 70% stanovništva živi u urbanim područjima i tu imamo mnogo problema. Ali ako ne mislite i na e, ruralna područja, Eh, ako mislite samo na te eh, urbane regije, eh, to neće biti dobro. Moramo imati kvalitetu na svim područjima. Pozdravljam ovu konferenciju u Berlinu. Gospodin Papadakis, mm, vi ste postavili pitanje kvalitete sporazuma. To nije u mojoj nadležnosti kao prvo. To je dio nacionalnog zakona Grčke E, to nije predviđeno u zakonodavstvu o kohezijskoj politici. Znate vrlo dobro da e, smo zajedno e, se borali za to. Vi ste u, jedina zemlja koja je u prošlom programskom periodu dobila 100% sufinanciranje. To je zajedničko dostignuće svi u nas E, imamo izuzetke za izuzetne situacije. E, pokazujemo da smo solidarni sa zemljama kad im je to potrebno. E, Grčka je imala i druge međunarodne institucije u pregovorima, ali kad se radi o Europskom parlamentu i komisiji, vi znate da uvijek stojimo s vama rame uz rame. E, svima zahvaljujem. E, e, pitanje je bilo i o Romima. Imamo socijalni fond i oni dobivaju sredstva iz tog fonda. Roma stanovništvo je također važan dio kohezijske politike. Cilj su nam ranjive skupine a e, Romi su zaista ranjiva skupina i važni su. E, moramo imati inkluzivno, nesegregirano društvo, e, društvo koje osigurava obrazovanje, usluge, potporu regeneraciji područja. Na tome svemu radimo. Um, kad sam bila u odboru EMPRU i e, DEVE, e, tamo smo na tome intenzivno radili, a moramo učiniti i više. E, već osam godina vidim da imamo strategije i strategije, ali u stvarnosti ne postižemo veliki napredak. Smatram da moramo ponovno razgovarati kako uključiti te zajednice, kako bismo napredovali. Ne radi se samo o sredstvima, radi se o mentalitetu. Mislim da zajedno e, sa svim klubovima smo imali u prošlom mandat sazivu misiju u Italiji, da vidimo kako su Romi integrirani Imamo tu u tome mnogo iskustava. Ako želite možemo o tome razgovarati i bilateralno jer je to važno pitanje. Gospodin, gospodine Buda. Naravno, ja sam posljedna osoba koju trebate uvjeravati u važnost kohezijske politike. Zaista moramo i dalje voditi kampanju za daljnje postojanje kohezijske politike. Politike koja je stvorila radna mjesta, koja e, zaista održava cjelinu Europske unije. Smatram da mi kao komisija, mi kao političari, vi kao članovi Europskog parlamenta Moramo imati bilateralne diskusije s našim partnerima koji nisu voljni doprinositi. Kohezijska politika, po mojem mišljenju, je ljudsko e, lice Evropske unije. To je ono što nas drži zajedno. Ako izgubimo tu dimenziju, jedinu e, vezu koju imamo sa regijama, lokalnim tijelima, onda ćemo izgubiti povjerenje sugrađana u Evropsku uniju. Stoga se moramo boriti za taj projekt. E, ja vas vidim kao partnere i potpuno se oslanjam na vas. Naravno i e, moj vam je ured uvijek otvoren, e, naročito sada prije izbora, a a onda će to biti u vašim rukama, u rukama vijeća su zakonodavca dakle prije donošenja zakona, e, razgovarajte s povjerenicima, s našim službama kako bismo osigurali da ne dođe do brutalnih rezova, do velikih rezova. E, predsjednik e, Juncker je rekao da on nije za velike brutalne rezove, vidjet ćemo što to onda znači. Hvala povjerenice, bilo je e, to vrlo zanimljiva rasprava. E, zahvaljujem i e, prevodiocima što su ostali malo dulje s nama. Da li prihvaćate odluke koordinatora? Dobili ste ih. Imate zapisnik sastanka od jučer. Imamo li komentara? Ne. To je usvojeno i Evo, podsjećam vas da ćemo se sljedeći put e, sastati 25. travnja u, popodne, a 26. E, ujutro. Hvala lijepa.